Otwieramy nasze spotkanie. Przepraszam, że z opóźnieniem, ale czekamy na... Evo, nastavljamo sa našim sastankom. Nažalost, malo zakašnjenja, međutim, morali smo čekati na neke zastupnika i još čekamo. Zapravo bi trebali popis prisutnih pa bi trebali onda izvješća podijeliti prema onome ko je prisutan. Ali ova naša nazočnost danas je kao da je već počela nogometna utakmica koja tek večer počinje. No, kratka jedna obavijest prevoditelja. Molim vas, izvolite. Maće svi čas. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je u tijeku 36. dan radno-pravnog spora s upravom Europskog parlamenta koja nam je nametnula nove uvjete rada i zbog kojih kvaliteta usluge koju pružamo zastupnicima se dovodi u pitanje. Stoga točno završavamo prevođenje danas u 18.30. A nažalost je i naš sastanak pogađen vašim prosvjednim mjerama, iako mi zato nismo odgovorni, niti zaslužni. I mi prevoditelji žalimo zbog toga, ali nadamo se da će sve završiti na vrijeme samo po sebi. A sada predsjedavajući nastavlja. Toplo pozdravljam naše, naše goste iz Europske komisije. Dakle, predstavnika izaslanstva iz glavne uprave Agri. To su, imamo ovdje, imamo gospodina Georga Hojslera, direktora cijelog opće uprave koji se bavi i proračunom, financijskom upravom naših fonda za jamstva u poljoprivredi kao i za ruralni razvoj i jako nam je drago, s njim smo već do sada vrlo uspješno surađivali i pozdravljamo i vas i vaše suradnike i već se sada radujemo prezentaciji na temu koja možda malo na prvi čas zastrašuje. Stručno Dakle, stručno izlaganje o zakonodavnom financijskom izvješću za prijedloga zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon 2020. No, mislim da nije potrebno dati tako opširni uvod, jer ni ja osobno nisam upoznat s ovom temom, stoga ću prepustiti vama. Ja ću se ograničiti samo na uvod. Gospodine ravnatelje, evo izvolite, imate riječ. I možete onda odlučiti hoćete li dati riječ nekom od svojih suradnika. Hvala lijepo na ovom uvodu. Doista, ideja je danas da, vam danas poslje podne ovdje održimo jednu tehničku prezentaciju, ali možda vas ova riječ tehnička malo straši ili odbija, međutim neće biti tako strašno, suhoparno ni teško, a osim toga smo smatrali da vam trebamo dati malo stručnije, pa čak da kažemo složenije i sofisticiranije objašnjenje, jer kada, u drugoj kada se u drugoj polovini svibnja su predstavljeni prvi nacrt našeg proračuna novog, našeg VFO-a, mislim da je puno toga krivo shvaćeno i zbog toga je cilj naše današnje prezentacije da razjasnimo te nesporazume, krivo shvaćanje, a i naravno tu smo na raspolaganju ako imate bilo kakvih pitanja. Počinjemo sada sa ovom prezentacijom. Ovo je samo da vas podsjetimo. Danas prije podne ste i kasnije ćete popodne još imali posla sa različitim komisijenim prijedlozima kao recimo različitim legislativnim prijedlozima, inicijativama kako su pred kolege predstavili. Međutim, ono s čemu ćemo se mi danas baviti su isključivo financije našeg proračuna, jer mislimo da bi svi ti prijedlozi imali uopće ikakvog smisla i mogli saživjeti, tek onda kada financiranje bude potpuno jasno i to financiranje budućeg ZPP-a. I stoga ćemo se mi sada u našoj prezentaciji koncentrirati na taj aspekt golih financija, kako mi to zamišljamo u idućem sedmogodišnjem VFO. Dakle, da počnemo s ovom općom slikom. Dakle, kako vam je predstavljen novi VFO za 21. do 27. 365 milijardi eura je težak i mislim da se ne moramo previše baviti ovom iznosom jer znamo da je to jedan enormni iznos u odnosu na ono s čime se mi obično bavimo, ali mi trebamo pogledati zašto on stoji, što reprezentira. On u odnosu na ono što danas imamo za sedam godina predstavlja iznos 5%, godin, 5 manje. Ali sad moramo vidjeti koji je bio početni scenarij, dakle odakle smo krenuli gdje trebamo zapravo početi uspoređivati sadašnju situaciju sa tim sljedećim prednacrtom sljedećeg proračuna i da vidimo što su preuzete obveze za i što su izdvajanje za 2020. Jer sad oni korisnici, bez obzira bio to neki projekt u nekom programu, bio to poljoprivrednik individualni ili poduzeća, oni će naravno uvijek uspoređivati ono što trebaju dobiti 2020. u odnosu na ono što su do sada dobivali. I naravno i vaše odluke će se isto bazirati na tome što se dobiva nakon 2021. u odnosu na ovo sad. Dakle, naša ishodišnja pozicija, dakle polazište je što se dobiva 2020. Naravno, moramo tu kompletno eliminirati iznose koji su um, izdvajani bili za Veliku Britaniju, jer oni neće više biti dijelom VFO-a tada. Kad pogledate koliko Velika Britanija 2020. još dobiva, to je otprilike 4 milijarde eura, a tijekom 7 godina bi to bilo 20,7 milijardi eura. Očito to je izvađeno i oduzeto iz ove naše polazišta jer neće biti naravno potrebno davati bilo kakva sredstva izdvajati za Britaniju kasnije jer neće biti više u Uniji. Kad pogledamo ta dva stupa, pogledajte malo detaljnije na dnu ove prve stranice, imate prvi, prvi stup, to su jamstva u poljoprivredi, tu imate jedno zapravo vrlo malo smanjenje od posto pa možemo to upravo nazvati da je stabilan iznos jer je praktički isti iznos. Za ruralni razvoj imate smanjenje od 15%, a malo kasnije ćemo pokušati mm, pokazati kako, će to, kako bi to izgledalo u realnosti kad se prenese na konkretne projekte i konkretne e, proračunske linije financiranja. Dakle, e, konkretno imamo 10 milijardi iz obzora. E, mi znate u ovo doba imamo vrlo specifičnu omotnicu financijsku za obzor, ali vrlo je bitno reći da je to izvan našeg proračuna poljoprivrede. Dakle, 5 milijardi ostaje isključivo namijenjeno istraživanju u poljoprivrednom sektoru. Tako mislim da je to bio jako uspješan program koji se provodio zajedno sa programom za Um, znanstveno istraživanje u okviru obzora, ali je bilo pod upravom e, za poljoprivredu. I to je bio jedan vrlo, vrlo mm, zapravo dobar projekt koji je puno obećavao, ima i dalje veliki potencijal. I mi smo zapravo onda predvidjeli od tih 5 milijardi koliko imamo do sada, čak da se udvostruči taj iznos i do 10 milijardi izdvajanje za taj proračun. A sad pogledajte kako izgleda to rašlanjeno. U prvom stupu imate 286,6 milijardi. Imate malo povećani profil u prvom stupu i to uglavnom zbog dva razloga. I jeste imali vrlo specifičnu situaciju kod voća i povrća na tom tržištu, malo kasnije ćemo o tome u detaljima. A osim toga imate očitu konvergenciju, to znači da one zemlje koje su bile ispod e, prosjeka 90% prosječnog plaćanja po hektaru, mislim, u nadolazećem razdoblju će biti podignute bitno više. Za fond za um, ruralni razvoj imate 70,7 milijardi, što vas napravo dovodi na sasvim pristojnu razinu. A sve što na početku propustio kazati je da su ove brojke u trenutnim aktualnim iznosima, ne u fiksnim cijenama, nego u aktualnim. I vrlo je važno objasniti ovdje razliku, budući da je bilo različitih zbunjenosti kad su prijedlosi izneseni. Dakle, bili su uvijek, dakle da se podsjetite, e, fiksne cijene znače da ste odredili cijenu E, razinu cijena u onom trenutku kad je prijedlog predstavljen, a to znači 2018. i onda ste bez ikakvog e, koeficijenta za deflaciju to koristili dalje. A aktualne cijene znači da je to ono što se zapravo e, obračunava, ažurirano za naše poljoprivrednike. Dakle, tu se točno sve uzima u obzir od 2018. kad je predstavljen ovaj nacrt do 2027. do kad traje. Dakle, vidite, tu ima nekakvih, to nije ništa novo, ali postoji uvijek zbunjenost oko toga da li smo fiksne cijene uzeli, one koje su, dakle, ostaju bez obzira na koeficijent e, kasnijih deflatora za 2018. ili smo uzeli ove ažurirane trenutne, aktualne cijene. Evo, ovdje vidite kako izgleda prvi stup. On se ne financira u cijelosti iz e, VFO-a jer unutar tog prvog stupa postoje još i doznačeni prihodi koji su zapravo namjenski prihodi i ti namjenski prihodi uvijek ostaju unutar tog stupa. Mislim da je najpoznatiji takav namjenski prihod iz povijesti, mnogi se od vas sjećaju, to je bio takozvani super namet iz sektora mljekarstva, gdje su poljoprivrednici plaćali stanovitu globu ako su proizveli više od onog što su smjeli prema dodijeljenoj kvoti. I onda kad se taj novac ubirao, taj se novac iz tih super naknada, super globa ako hoćete, ponovno vraćao, dakle taj novac se vraćao u proračun, u prvi stup i to je bilo išlo onda u te namjenske prihode. Dakle, kada zemlje članice ne plaćaju sustave, onda one moraju plaćati te korekcije, tu neku vrst globe i to što oni plate se vraća u sektor i ide u taj prvi stup u ove namjenske prihode. I da vidite, to nam je bilo jako dobro jer smo protekli godine iz tog prihoda imali uvijek dovoljno novaca da recimo neke krizne situacije i katastrofe možemo sufinancirati i pokriti odatle. druga stvar u tom namjenskom prihodu, ako usporedite ove iznose s onim što imamo trenutno gdje smo imali od 2014. do 2020. vidite da je tu jedan zapravo povećanje i to trenutno imamo puno više i to iz dva razloga. Zato što smo imali relativno veliki e, zaostatak plaćanja i znali smo još prije sedam godina kada se prijedlog radio da će još doći naknadno neki novci od zemalja članica zbog tog zaostatka. A druga stvar je bila, što je još važnije, da ovaj novi model e, realizacije isporuke, koji ste danas puno o njemu razgovarali, zato što je taj model jednostavno tako dobar, model izvršavanja proračuna, da će biti puno manje korekcija proračuna naknadnih. Ako želite recimo, e, mislim čuli smo i da želite zapravo da bude novi proračun i cijeli posao puno jednostavniji, da se simplificira ali i bit će, jer će zemlje članice imati puno manje poteškoća u provedbi ovih politika u svojim zemljama, a to će značiti puno manje, ali to će značiti onda za nas u proračunu manje korekcija, znači manje će biti globa i manje će se novaca sliti u ove namjenske prihode u prvi stup našeg proračuna za poljoprivredu. A sada da pogledamo situaciju u različitim sektorima općenito smanjevanja, a mislim da su brojke koja se svako toliko koristila u izravnim plaćanjima je bilo minus 0,3%. To je isto tako primjenjivo i za vinski sektor, ali ne za sektor voća i povrća. I to iz jednostavnog razloga što je sektor voća i povrća takav da se troškovi zasnivaju samo na onom što mi zovemo vrijednost e, proizvodnje za tržište. To je dakle postotak koji se mijenja, koji se povećava jer se vrijednost tržišna, e, tržišne proizvodnje godinama raste. Pa to znači da biste normalno u skladu sa tim prijedlogom vidjeli jedan blago povećavanje na sektoru voća i povrća. Kod hmelja i ostalog smanjivanje. Zatim kod pčelara i tako dalje, tu je komisija dala prijedlog za bitno povećanje za cijeli sektor pčelarska. Dakle, unatoč općenitim rezovima kod pčela i pčelarstva, je iz dobrih, iz vrlo političkih razloga, komisija je o tome razmišljala dugo, imamo pove, znatna povećanja. A imamo i druge stvari koje su važne i na koje želim vas skrenuti vašu pozornost. To su ovi planovi i scheme za škole. U tim školama nismo predvidjeli smanjenje, nego smo jednostavno predvidjeli oduzimanje omotnice za Veliku Britaniju, što znači veće smanjenje od 0,3%, ali na kraju znači veću stabilnost za sve zemlje članice ovim planovima za škole. Slično je recimo kod promoviranja i ovog isto minus 0,3%, ista stvar se događa, linearno umanjenje. Evo, tu da vam kažem nekoliko stvari o rezervi za krizne situacije. Vi znate da je trenutni sistem, aktualni sistem koji je uveden u prošlom bfo da taj sustav dakle predviđa da krize, rezerve za krizna vremena, da se to smanjuje, iz, da se to dakle formira iz oduzimanja iz, od direktnih plaćanja svim poljoprivrednicima. Ako se taj novac iskoristi, iskoristi se, a ako se ne iskoristi jer nema takvih kriznih situacija, on se ponovno vraća istim poljoprivrednicima iz čijih izravnih plaćanja je izvađen. To je onda dosta komplicirano jer e, nisu, nisu svi, nemaju poljoprivrednici isti, nemaju zapravo tretman, jer imate oni koji imaju izuzeća kod kojih recimo da ne smijete i ulaziti u ono što bi bilo manje od 2000 eura, to je minimum koji moraju dobiti. Osim toga, to je dovelo i do situacije kad smo govorili o jako malim iznosima, jer bi to smanjenje izravnih plaćanja bilo manje više samo 1%. I sad možete misliti kod malih, malih E, seljaka recimo da koji ima inače malo, malo poticaja, malo izravnih plaćanja dobio onda bi 1% možda bio 50 ili manje eura, dakle jako mali iznosi A šta smo mi onda predvidjeli? Jednostavno jedan takozvani roll-over mehanizam. Drugim riječima mi zadržavamo novce kroz to razdoblje i onda ga jednostavno prenesemo, to je taj rollover, i koristimo kao sredstva za proračun. Ako se moralo iskoristiti, iskoristilo se ovom privremenom zadržavanju, a ako se nije iskoristilo, onda se jednostavno prenese. I sad, s obzirom na iskustvo zadnjih pet godina, vi znate da mi nikad nismo koristili ove rezerve za krizne situacije, jer smo uvijek nalazili novce negdje drugdje za ta izvanredna stanja. I vjerujemo da će to tako isto i dalje se odvijati i na taj način nam lakše život. Osim toga, ova nova krizna rezerva bi bila lakše dostupna. Drugim riječima, ako je stvarno potrebno, što ne vjerujem, moći ćemo brzo doći do tog novca. No, da se sad vratimo izravnim plaćanjima i onoj važnoj poruci. Dakle, minus 3,9% kao načelo. Ali očito imamo zemlje članice koje su zapravo izvlačile korist i profitirale od onog što mi nazivamo konvergencija. Mi predlažemo za te zemlje članice da pred, tijekom sljedećih šest godina do kraja ovog sljedećeg VFO razdoblja povećamo iznose koji se trebaju platiti godišnje. A imamo i druge važne elemente u VFO-u koje ovdje valja spomenuti recimo vrlo bitna fleksibilnost među stupovima i koja vrijedi u oba smjera. A zatim, kao što ste vidjeli u sektorskim prijedlozima, sada imamo mogućnost da unutar e, prvog stupa kreiramo specifične programe za poljoprivredni sektor. A sada, da samo na kratko ostanemo kod ovog dijagrama. Što vam ovo govori, ovaj grafički prikaz? Možda ste to već i prije vidjeli, to je pregled izravnih plaćanja po zemljama članicama. E sad što se tu u vezi s tim događa u prijedlogu teksta? Dakle, da pokušam objasniti. Imamo recimo dvije zemlje članice, uzmimo Maltu koja je skroz, ovaj stupac skroz na ljevoj strani a u plavom, plavom stupcu vidite što Malta dobiva po hektaru trenutno. U ljubičestom stupcu vidite što se predlaže kao smanjenje, to je ovaj minus od 3,9%. A u naranđestom stupcu vidite koji je konačni rezultat. Malta, dakle, očito nije zemlja koja spada u konvergentnost, Malta će se jednostavno suočiti sa ovim jednostavnim smanjenjem od 3,9% njezinih izravnih plaćanja. Ali idete skroz na desnu stranu ovog dijagrama. Tu vidite Estoniju. To je EE e je označena Estonija. Vidite, plavi stupac je ono što Estonija u prosjeku trenutno dobiva. Ljubičasti stupac je upravo isto ono što mi koristimo sada procedura koju primjenjujemo za Maltu Znači smanjujemo za 3,9% jer mi svih 27 zemalja članica umanjujemo im za 3,9%. Međutim, e, Estonija je država koja je ispod onog prosjeka od 90%, stoga predlažemo u ovom prijedlogu kojeg smo dali da je podižemo polako, da dođe do postupnjevitog porasta u idućih šest godina. Ja govorim o šest godina, jer to je vrlo tehnička stvar. VFO traje sedam godina, ali vi znate da prva godina novog VFO-a je de facto u realnosti zadnja godina prošlog VFO-a. Jer stočari se isplaćuju, ovi farmeri se isplaćuju godinu dana nakon, e, dakle post hoc, dolaze i do godinu nakon dobivaju plaćanje za godinu prethodno iz proračuna. Zato de facto mi govorimo o šest godina. E, zašto sam se malo zadržao na ovom graf, grafikonu? Kao što, taj je naime već do sada bio vrlo, vrlo jedna kontroverzni prikaz i to zbog konvergencije te. I dobrim dijelom i zato što smo predložili da konvergenciju prefinanciramo od država koje su skroz na ljevoj strani, koje su debelo iznad prosjeka. Dakle, samo one zemlje članice koje su debelo iznad prosjeka de facto financiraju jedine konvergenciju. To je onda naravno dovelo do jako ispolitizirane rasprave koju, koja vam je svima poznata jer je većina vas bila prisutna prošli put tamo. Dakle, mi govorimo o financijskoj konvergenciji kako bi se olakšao teret za one koji imaju puno više plaćanja od ostalih zemalja članica. I mi mislimo iz dobrih razloga, ali dobro. No sada prelazimo kratko na drugi stup. E, gola cifra je, goli iznos je 78,81 milijun. Mm, to na, je de facto jednom rezanom iznosu, ali mi ne smatramo da je to rezano. Mi predlažemo zapravo jedan rebalans jer inače neće biti održivo po našem mišljenju. Postoje tu dobri razlozi za to, kriza i drugi razlozi zbog kojih e, su neke zemlje članice imale čak 95% financiranja iz EU izvora. Ali mi smatramo da sada kada se situacija normalizira, da bi onda imalo i smisla da pređemo na najnormalnije prebacivanje E, odgovornosti, odnosno preuzimanje odgovornosti od strane zemalja članica za ruralni razvoj. I to je razlog zbog kojeg mi vjerujemo da je ovom prijedlogom moguće održati ukupnu razinu potpora u sektoru. Dakle, korisnici bi na kraju trebali dobiti isto, ali imamo jedno prebacivanje odgovornosti s onog što e, zemlje članice trebaju sufinancirati i onog gdje Evropska unija financira. Važno je tu napomenuti mm, kod drugog stupa da postoji mogućnost transfera, transfera sredstava između stupova. Pogledajte li transfere koji su mogući iz prvog u drugi stup, važno je napomenuti da ti transferi to su transferi koje ne treba sufinancirati nego ako se zemlje članice za to odluče, to se onda 100% financira iz Europske unije. Tu se koristi ista logika kao kod prvog stupa, a u prvom stupu nema sufinanciranja. Dakle, mi smo za to prebacivanje jednostavno uzeli i ovaj, e, ovaj način, ovu pravilo iz prvog stupa da nema sufinanciranja, sve ide iz europskih sredstava. Mislim da bih ovdje sada malo pauzirao sa svojim tehničkim objašnjenjima Žao mi je što je to malo složeno i komplicirano. To je jednostavno komplicirana materija, ali mi moramo te stvari raščistiti tu, jer znamo da je do sada već bila vrlo žustra rasprava, znamo da nas čekaju i druge goruće političke rasprave o budućnosti ZPP-a, pa prema tome moramo proći ove tehničke detalje kako bi činjenice bile jasne i mislimo da je komisijin prijedlog došao u trenutku u kom su jako, jako teške okolnosti i u kojem imamo jednu tešku pozadinu i zbog naravno proračunskih umanjivanja zbog Brexita, a na, na kraju krajeva kad pogledate da imate samo jednu prosječno smanjenje od 5%, mislimo da je to vrlo razuman prijedlog. Iako jasno nam je da se jedan dobar dio država, pa čak i ovdje u parlamentu, buni protiv toga, protiv takve vrsti rezova. I time bih ja sada završio. Hvala. Hvala. Naravno da uvijek želimo rast, a ne rezove, no takav je život. A sada započinjemo sa javljanjima za riječ, pitanjima i tako dalje. Započet ćemo sa gospodinom Del Castrom. Izvolite, imate riječ. solo Hvala lijepa. <clears throat> Dakle, <clears throat> ovo je bilo zaista nužno. Bilo je nužno predstaviti ovo na odboru jer je bilo dakle različitih predstavljanja o tome kako će se kresati ZPP. Hvala dakle na ovom izlaganju. Ja vam želim međutim postaviti nekoliko jednostavnih pitanja. Prije svega, referentna godina je, koju ste uzeli 2020. Zašto? Da ste uzeli srednje e, iznos za razdoblje od 2014. do 2020. godine, podaci bi bili drugačiji, jer se proračun za zajedničku poljoprivrednu politiku smanjio. Prema tome, temeljiti se na posljednju godini tog razdoblja kao referentnoj godini jednostavno prikazuje da je rez manji. A moje drugo pitanje je tu i da vas pitam da li oni e, uzimaju, odnosno manje uzimaju u obzir činjenicu e, e, realni i tekući iznos eura i konstantni iznos eura, jer tu dovodi do razlika koje nisu zanemarive. Vi kažete da ne predviđate da države članice išta vrate jer će novi način e, davanja sredstava eliminirati taj rizik. Međutim, ako neka država ima nacionalnu strategiju koja jednostavno ne ide u predviđenom smjeru, neće li tada biti sankcija za tu državu članicu? Hvala. Hvala, a sada gospodin Buda, izvolite. Da,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 Trebaju nam jasni odgovori što će se dogoditi s velikim poljoprivrednim gospodarstvima. Moramo podržavati mala i srednja poduzeća, odnosno poljoprivredna gospodarstva manjih razmjera, ali moramo također davati podršku i velikim e, poljoprivrednim gospodarstvima koji sada nisu u području primjene ovoga. Što će dakle biti e, u novcu e, za njih. Hoće li oni ostati u državnim blagajnama, hoće li ići u europski proračun ili će se preraspodijeliti i izdvojiti za manja gospodarstva. Rumunska je jedna od zemalja koja nije mogla iskoristiti iz tehničkih razloga e, te e, vrste pričuva i E, koje su napravljene dakle sredstva za slučaj krize. Možemo li mi e, možda to iskoristiti? Kada ste izrađivali taj proračun, nekako ste se usmjerili na 2016. godinu, a površine u Rumunjskoj su jako smanjene od 9,7 na 9,2 izraženo u hektarima. Dakle, zašto ste to napravili, gospođo Petir? Europske unije onda počesto razgovaramo isključivo o novcu i o proračunu. Naravno da Evropska unija nije samo novac, ona je puno više, trebamo govoriti o vrijednostima, ali danas ovdje je tema proračun i moje je pitanje kakvu mi to političku poruku e, šaljemo e, ukoliko smanjujemo novac za poljoprivredu jer e, s jedne strane želimo E, sačuvati naše ruralne sredine i naša sela, želimo osigurati dovoljno hrane za sve Europljane, a s druge strane smanjujemo novac koji nam je toliko potreban za te ciljeve, koji nam je potreban za generacijsku obnovu. Evo danas su ovdje predstavnici seže Udruge mladih poljoprivrednika. Moje pitanje je kakvu poruku njima šaljemo i kako ćemo ih stimulirati da se nastave baviti poljoprivredom i živjeti na selu ako smanjujemo e, proračun za poljoprivredu. Dakle mislim da je to jedna pogrešna politička poruka koja e, odudara od onog što zagovaramo. Također bih htjela postaviti dva konkretna pitanja koja se odnose na Hrvatsku. Hrvatska je nova država članica, 46% svog proračuna za poljoprivredu namijenila je ruralnom e, razvoju i ja sam doista zabrinuta e, na koji način će se ovo smanjenje odraziti na ruralni razvoj u Republici Hrvatskoj i na opstanak hrvatskih sela. Isto tako prema ugovoru o pristupanju Hrvatska bi za prvi stup e, u potpunosti svoju omotnicu mogla koristiti tek u 2022. godini. E, obzirom da se proračun smanjuje i da mi sad samo dio sredstava za izravna plaćanja primamo iz europskog proračuna 2022. proračun će biti manji da li to znači da će hrvatska biti jedina država članica koja neće u potpunosti moći koristiti onaj novac koji joj je zagarantiran ugovorom o pristupanju? Hvala lijepo. Hvala. A sada gospodin Hvala lijepa i hvala na informacijama koje smo čuli. Prvo što vas želim pitati je što mislite o odluci parlamenta kojem se zahtjeva da države članice povećaju svoje izdvajanje na 1,3%. a e, zajednička e, poljoprivredna politika i kohezijski fondovi ne bi se smjeli smanjiti, odnosno njihov proračun se ne bi smio smanjiti. Prisjetimo se da nam je gospodin Juncker rekao da se komisije u osnovi nikada neće složiti da se proračun smanji. Ono čemu smo sada svjedoci je da je toga doista i došlo, da je do toga došlo i da nam komisija predlaže manji proračun. Znamo također da kada su nove zemlje članice ulazile u EU 2004. godine, tada je obećana potpuna konvergencija do 2013. godine. Međutim, sada e, smo, sad čujemo da će tek 2027. godine se ta konvergencija popeti na nekih 80 posto. I za kraj nešto o ekološkoj poljoprivredi. Potrošači žele više proizvoda iz ekološke poljoprivrede. Međutim, sada se samo smanjuje financiranje drugog stupa, što znači smanjiti ekološka poljoprivreda. Pokušajmo usporediti situaciju između Bugarske i Grčke, gdje postoji razlika između prvog i drugog stupa, između Bugarske i Grčke. E, sve je jasnije, naime, da je nemoguće imati jasne uvjete e, gdje e, što se tiče konkurentnosti na jedinstvenom tržištu. U Grčkoj recimo odlaze poljoprivrednice, već na koji odlaze tamo i 10-15 godina rade bez ikakvog ugovora. Kada im treba zdravstvena zaštita, ti se ljudi vraćaju u e, Bugarsku, međutim dok su radili u Grčkoj nisu imali apsolutno nikakvu e, zdravstvenu zaštitu. Svi znamo da nas Pariški sporazum obvezuje da radimo prema najvišim standardima. U Bugarskoj e, uvozimo tehnologiju koja se koristi u e, poljoprivredi. I u Bugarskoj i u Grčkoj postoji potpora za siromašnije krajeve. Međutim, u e, Bugarskoj nije moguće naći radnike e, koji će raditi na selu, zato što ti isti radnici mogu dobiti više plaće u Grčkoj. Govorimo o plaćanjima, govorimo isključivo o konvergenciji, međutim to je cilj do kojeg još treba dugo e, da se ostvari. U nekim krajevima ulaže se u infrastrukturu, međutim tamo više nema ljudi koji tu infrastrukturu mogu koristiti. Novac se prebacuje iz jedne politike u za druge politike. I moram reći da postoji i značajna razlika između izravnih plaćanja u Grčkoj i u Bugarskoj. To su stvari na koje zaista treba obratiti pažnju. Još jedno vrlo složeno pitanje e, e, su različite vrste financiranja e, koje se zapravo samo smanjuje jer što će sa sve više stvari koje trebaju napraviti država moći učiniti s manje strana. Hvala gospodin Majc. Hvala. Moje pitanje je vrlo kratko. Vi govorite o rezovima unutar proračuna, a ja sam to već rekao na prethodnoj sjednici. Inflacija se pre tome ne uzima u obzir i za nas seoska gospodarstva rastu troškovi proizvodnje zato što rastu i troškovi sirovina rastu i odnosno smanjuju se i prihodi Europske unije a raste i e, BDP Zatim raste i udio poreza na dodanu vrijednost zajedno sa cijenama proizvoda koje kupujemo. Dakle, uvedene su carine, što isto poskupljuje proizvode. Dakle, poljoprivrednik koji zna računati, zna da ušteda doista premašuje sve granice. Mi ćemo dobivati 15 do 20% manje sredstava, ovisno o stopi inflacije. Znam da je takav postupak uobičajen, ali mi moramo reći istinu svojim poljoprivrednicima. Pani posao Aguilera. Hvala, gospođa Aguilera, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja nisam čula početak vašeg govora, no imam nekoliko pitanja, možda su neka već postavljena. Dakle, fali mi nešto tehničkog razumijevanja. Dakle, sa političkog stanovništa razumijem, ali iz tehničkog ne. Zanimalo bi me kada se radi o strukturnim fondovima. Tu se spominje i usklađivanje strukturnih fondova, pa se postavlja pitanje Hoćemo li imati problema u provedbi jer ne postoji nikakva razlika između različitih regija Europske unije? Dakle, ako to više neće stajati u uredbi o strukturnim fondovima, dakle, ta razlika, onda e, ćemo imati problema sa tretmanom država članica i regija. Zatim imam još jednu tehničku opasku. Dakle, mene bi zanimalo što bi to značilo ako bismo fond LR izvukli iz strukturnih fondova? Što bi to značilo? To me doista brine ta odluka. Čak i kada pogledate cijelokupnu sliku, kad napravite pregled koji nismo napravili, onda je možemo vidjeti da je to dosta komplicirano, da je teško opravdati takav način postupanja. Gospodža Dela, izvolite. Hvala lijepa. Imam zapravo jednostavno pitanje, su kolege već rekli mnogo toga. A odnosi se na smanjenje fonda pozeji. Naime, to se možda čini e, da nije toliko bitno, međutim za poljoprivrednike je to vrlo značajno koliko sam shvatila i naš povjerenik i predsjednik Juncker su se osvrnuli upravo na to, pa bih htjela znati nešto više o tom fondu. Puno hvala. Mislim da je povjerenik Hogan bio nedavno na Azorima, posjetio ih je prije tjedan i pol i tamo nam je zajamčio da neće biti rezova unutar poseja. Isto nakon što je to rekao i gospodin Juncker, no ja ipak želim reći da nam je potrebna jedna evaluacija. Dakle, ne možemo jednostavno provesti analizu rezova unutar posaja iz EPP BDP-a i onda koristiti te pokazatelje, a bez da uzmemo u obzir inflaciju. A ono što je Europska komisija opisala kao porast od 2,6%, to se isto dovodi u pitanje, jel dakle ne radi se samo o financiranju ZPP-a u prvom i drugom stupu. U prvom stupu Govori se o sredstvima po državi članici, dodjeli sredstava po državi članici i tu nema nikakvih problema sa nacrtom Europske komisije ako se govori o konvergenciji. Pa me zanima da li postoji plan B, alternativni plan, ako ne dođe do revizije ZPP-a kao što je predviđeno. Dakle, kakvu vrstu financirat će financiranja ćete predvidjeti u državama članicama u tom slučaju. A drugi stup, ja sam to shvatila kao eufemizam. Vi ste rekli da neće biti rezova kojih već nema. Ali tu vidimo da će doći do rezova od strane Europske komisije zato što države članice nisu u mogućnosti, a niti njezine regije da povećaju vlastiti udio u drugom stupu i ja ću također predložiti amandmane. Nadam se da će oni biti prihvaćeni. Dakle, da se drugi stup treba više usmjeriti na razvoj ruralnih područja, a ne na razvoj nekih drugih područja kao što je to predloženo. Gospodin Flanagan. Puno hvala. Kaže se ako ne varam, da ako nešto stalno prebracujete e, i govorite i čujete, onda na kraju ispadne da je to istina. E, vi kažete da će doći do proračunske rupe zbog Brexita. Do toga bi bilo da nismo proširili područja e, na koje trošimo primjerice za sigurnost i obranu a s obzirom na sredstva u vfo ima sada veće svote za potrošiti e, u, e, ne u realnim e, sredstvima jer se njima zapravo ovdje i ne bavimo. Ali mi sada više trošimo za obranu i borbu nego li za poljoprivredu. Dakle, E, mi e, da nismo povećali sredstva za 1,1, nego da smo ih povećali 1,1, a ne za 1,3, situacija bi bila drugačija. Jednostavno, da e, smo ostali i koncentrirali se na ona područja kojima smo izvorno bavili, a ne proširili na druga, onda bismo imali dovoljno sredstava. Ja bi e, kao netko tko dolazi iz neutralne zemlje e, bio zato da se povećaju izdvajanje za 1,3%. Bio bi to napravio da nisam čuo za što se namjeravaju trošiti ta sredstva. Ni u Irskoj nas se traži da se povećaju izvan 1,3% i onda možda eventualno bi se nešto od tog novca moglo dati i za poljoprivredu. ako ne ode za sigurnost i obranu. Ono što je moje stajalište je da ne trebamo povećati našu potrošnju e, jer bilo bi bolje da novac izdvojimo sami za nas, za poljoprivredu jer mislim da bi e, ja tako mislim da je bolje postupiti zato što se zalažem za poljoprivredu. Jer, a ne dati to da se napravi nekakva e, juha čiji sadržaj ne znamo jer jednostavno ono što vi predlažete nemamo jamstva da ona dodatna sredstva koje ćemo izvojiti za e, VFO da to neće završiti tako da se nekog nečijom glavu ne prostreli metak, a ja želim da to ide kao hrana ljudima u usta. Hvala. Molimo mikrofon. Merci, <clears throat> monsieur le président. hvala lijepa. Da, jasno mi je da komisije nije baš lako e, e, se baviti prodajom vlastitog proizvoda. Ali Eto, e, Brexit i sve mogući novi izazove koje nam objašnjavaju. Jednostavno, zašto e, komisija nije jednostavno e, se obratila državama članicama izravno i rekla im kao je odgovornost leži na njima. Za to je odgovoran povjerenik Ettinger – jer mislim da smo zaista propustili jako dobru priliku jer e, mislim da se trebalo održati onoga što je predlagao predsjednik Juncker kada se o svemu ovome počelo raspravljati. I sada smo jednostavno umjesto da smo rekli što nam točno treba, počeli od proračuna, a situacija je katastrofalna. 12% manje za prvi stup, 27% manje za ruralni razvoj. To su podaci koje ima Europski parlament. A vidjet ćemo e, kakva će situacija biti kasnije i hoće li se naše dva stajališta moći približiti. A ono što ja smatram je da u e, ovom e, fazi ne možemo prihvatiti prijedlog koji ste dali. Znam da vama to nije lako, ali e, radi se o jako puno uloga koje imamo u ruralnim zajednicama. Molim vas, evo pitam još i jednom, e, zašto ste makli novac za strukturne fondove, šta je sa posejem, evo, jednostavno ništa ne opravdava takvo postupanje. Smatram da rasprava nije završena. Vi kažete, a i mnogi smatraju kao da je ovo svršena stvar. Ne, nije. Rasprava tek počinje i e, ne smijete e, e, se jednostavno postaviti kao da se više ništa ne može izmijeniti. Što se poljoprivrede tiče, moramo tražiti jednostavno ono što je potrebno za zajedničku poljoprivrednu politiku i dosljedno izdvojiti sredstva za to. Hvala gospodin Jare. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da moramo biti fair i da moramo također uključiti države članice i kritike njih treba prenijeti glavnim gradovima. Znamo da hardlineri nisu spremni um, povećati sredstva. Naravno da ne možete potrošiti više nego što ste zaradili, ali mislim da komisija neće imati ništa protiv toga ako države članice uplate svoj dio. Dakle, to će biti dobra vijest. Ali ono što mene zanima, moj kolega iz Austrije je to već spomenuo, da li e, poljoprivrednici doista znaju čime raspolažu kada govorimo primjerice o inflaciji, no mene bi zanimalo svake godine rastu doprinosi. Mene bi zanimalo kamo ide taj novac. Dakle, kamo ide taj novac, to povećanje proračuna. Prije se to automatski raspodjeljivalo. Ja ne znam što se sada događa s tim novcem. Mislim da bi o tome trebali raspraviti. I što se tiče direktnih plaćanja, izravnih plaćanja, ja još uvijek nisam siguran ko se bavi tim tablicama, koliko dobivaju države članice ja kada to ne znam objasniti, moram pitati. Dakle, ja tu gledam i drugi stup i kada pogledam preraspodjelu u drugom stupu i tu vidim mnoge nelogičnosti. Dakle, mislim da bi trebalo izravna plaćanja iz prvog i drugog stupa uskladiti. A još jedan komentar ja sam uvijek iznova primijetio da su razlike u državama članicama između regija trenutačno veće. Dakle, trenutačno su razlike između regija veće nego razlike između država članica i mi se moramo sada koncentrirati ne samo na razlike, na uklanjanje razlika između država članica, već i na uklanjanje razlika između regija. Dakle, da više ne postoje tako velike razlike između sjevera, juga i tako dalje. Hvala, a sada gospodin Bogović, izvolite, imate riječ. Uh, uh, Hvala lijepa. Slažem se da ovdje se igra s brojkama. Statistika je zanimljiva stvar, ovisi puno o tome što uspoređujete. Ja isto mislim da je smanjenje veće od 3,9. Tako se uzme u obzir cijelo razdoblje, ne samo 2020 godina. Da, mislim da imat ćemo manje novca zbog e, Brexita, ali imamo i nove prioritete e, koji su e, slični E, ovim smanjenjima iz Brexita, zbog Brexita. I e, moramo se otpijeti kakva su to smanjenja vezana za kohezijske i strukturne politike. Ako se jako smanji fond za ruralni razvoj, što će onda biti s kohezijskim fondom? Čini mi se da u ovom slučaju e, propuštamo priliku da organiziramo bolji život u ruralnim područjima. Kod nas jedno od velikih problema je broj stanovnika u ruralnim područjima. A ako se zbroje e, sva ova smanjenja sredstava, Bojim se da će 80 e, da će doći do e, smanjenja stanovništva u ruralnim područjima i da ćemo u velikim gradovima e, zaista imati ono što predviđaju. 80% građana će živjeti u tim gradskim sredinama. Treba vidjeti kakva je situacijama u zemljama zbog e, koje imaju e, koristi od kohezijske politike. Doći će do mnogo problema i doći će do migracija, ne do migracija iz ljudi iz drugih dijelova svijeta, već migracija unutar Europe, migracija iz ruralnih u urbana središta i iz siromašnijih u bogatije krajeve. Bojim se da će ova politika značiti da će stanovništvo biti drugačije i da će u poljoprivrednom sektoru biti manje proizvodnje i manje stanovnika u siromašnijim zemljama. Hvala, gospođo Thank you, Hvala lijepo. Imam jednostavno vrlo kratko pitanje o ovoj pričuvi za krizna rastoblja. E, ona se sada vraća poljoprivrednicima ako nije iskorištena, ali prijedlog je da se e, to e, sredstva zadrže. Ako se dakle godišnje smanji, to je prijedlog 1,22%. Možete li nam to pojasniti? Očito da postoji potreba za takvom pričupom. Što vi smatrate koliki bi fond bio potreban da se može nositi s krizama? Ako mi možete dati neki primjer u tom smislu. Hvala. To su bili svi zastupnici koji su se htjeli javiti za riječ. Ja još imam jedno pitanje vezano uz školske programe, odnosno podjelu mlijeka, voća i povrća u školama. Mislim da se radi o 220 milijuna, a prije je bilo 250 milijuna u ovom programu. A to je toliko važan program, ima važnu socijalnu dimenziju. Moramo li doista i tu činiti rezove? I to u tolikoj mjeri. To je bio moj komentar, moje pitanje i ako se više nitko ne javlja za riječ, onda vraćam predstavniku komisije riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Pokušat ću odgovoriti kratko, međutim dobio sam puno pitanja i pokušat ću odgovoriti na što e, više njih moguće. Gospodine De Castro, vi ste pitali o referentnoj godini 2020. godini. Posljednju godinu sadašnjeg razdoblja smo odlučili koristiti zato što smo smatrali da je to najpravičniji način. Zato što korisnici nekako najviše gledaju na posljednju godinu i onda uspoređuju novo razdoblje s tom godinom. Iz tog razloga smo to učinili. Međutim, da smo uzeli kao referencu prosjek, bilo bi to gore za ZPP jer taj je to predstavlja manji iznos. Još jedna informacija e, iz naše službe, mislim da je povjerenik Hogan uspješno postigao e, to da je se uvjerio da je 2020. godina e, dobra jer je to također značilo jedno da se je to pozitivnije za e, zajedničku poljoprivrednu politiku. Još jedna stvar o kojima su mnogi govorili. Prijedlog e, je nešto što ministri poljoprivrede određuju u konstantnim cijenama. A prijedlog je dakle e, godina 2018. godina i onda se bavite E, onda koristite cijene. Konstantne cijene nisu stvarne cijene, to su one cijene koje su isplaćene, dakle tekuće cijene. Međutim, postoji još jedan element koji je čitav niz zastupnika spomenuo. E, moram vrlo otvoreno reći, to je inflacija koja to premašuje. Nikada u zajedničkoj poljoprivrednoj politici nije bilo kompenzacija poljoprivrednika radi inflacije. Recimo od 2015. E, godine e, onda će on dakle dobivati 100 eura 2020. i ako situacija ostaje 2025. godine s obzirom na iznos inflacije. E, tu komisija ništa ne pokušava izvrdavati gospodine Mi smo svjesni toga da 100 eura 2005. i 2015. i 2005. godine ne predstavljaju isto. Toga smo svjesni, ali to je način na koji funkcionira VFO. Vi zajedno s vijećem ste zakonodavci i ako to želite promijenite, to nije problem za komisiju ali e, vrlo jednostavno rečeno nismo nikada bili nestransparentni kada smo iznosili te brojke. E, pitanje koje je postavljeno je što će se dogoditi u budućnosti. Pomalo stručno pitanje, da e, možda će se E, ti računi proravnati za slučaj da e, države članice ne ostvare ciljeve. Vidjet će se kako je na početku razdoblja i kako je na kraju tog razdoblja e, kada počinje i završava plan, onda će se o tome govoriti vezane za države članice, ali ne zbog nekih sitnica tipa E, je li e, definicija bila dobra ili nije, kao što je sada slučaj, nego će se onda e, tako nešto koristiti za financijske korekcije. Gospodine Buda, da, vi ste možda bili jedini koji ste govorili o maksimumima. maksimumima. E, potencijalno e, 1138 osam gospodarstava može biti podvrnuto tome što je 0, i nešto posto vaše e, stanovništva, što nije jako reprezentativno e, nam uzorak. I mi mislimo da što se tih, e, da je moguća ušteda u maksimalnim granicama od nekih 150 milijuna velik e, broj, odnosno dobar broj e, gospodarstava gdje bi se iz ovih razloga mogli smanjiti iznosi neće zbog troškova rada. Ali sam proizvod e, ovih maksimalnih iznosa ostaje u državi članici i treba ga se iskoristiti za poljoprivredna gospodarstva male ili srednje veličine. Još jedna stručna stvar vezana za Rumunjsku, a to je pričuva za krizne situacije. Želim to ukratko pojasniti. Po prvi puta Rumunjska sudjeluje u tome zato što ste sada vezani za proizvodnju i e, E, pričuve e, za slučaj krize. Znači, smanjuje se plaćanja za one poljoprivrednike koji su veći od 1000 eura. Oni, dakle, izdvajaju za e, krizu. Vi ste imali problem da ustanovite koji su, ko, koji poljoprivrednici ne ulaze u tu kategoriju od manje od 1000 eura i to je razlog zašto vi niste E, omogućili da se tim poljoprivrednicima taj novac vrati. Mi sada surađujemo s vašim tijelima kako bi se taj problem riješio. Nije da vi niste dobili novac e, koji je e, bio iz pričuve za krizu, već jednostavno se time nije dobro upravljalo. 2016. godina kao referentna godina, da, to su najrecentniji podaci koje imamo na temelju podataka koje su nam države članice dale. I zato oni služe za um, plaćanje po hektaru. Što se tiče mladih poljoprivrednika, predsjednik odbora je rekao da sam ja u mladosti bio mladi poljoprivrednik. Ja e, se još uvijek osjećam takvim, iako još uvijek nisam više mlad. Dakle, e, govorimo o specifičnim e, sredstvima vezana za neizravna plaćanja u drugom stupu i izdvajanja od 100 tisuća eura za mlade poljoprivrednike. Dakle, ima raznih stvari za mlade poljoprivrednike. Bitno je njima dati pravu poruku kako bi oni u ovom sektoru poljoprivrede i vidjeli svoju budućnost i treba rješavati probleme e, sa e, jednom širom primjenom ovih politika. Što se tiče pitanja e, vezanog za Hrvatsku, to je vrlo stručno. Izračunavanje izravnih plaćanja za Hrvatsku bilo je uzeto u obzir e, da će Hrvatska E, doći do toga 2022. godine i zato Hrvatska u potpunosti iskorištava konvergenciju i neće zbog toga imati biti kažnjena zbog tog kasnijeg plaćanja. Gospodin Rope, vi ste rekli što ja mislim onih 1,3% e, parlament. Jasno vam je da ja ne mogu to komentirati. Poteškoća ovog proračuna bila je, i to je zapravo općeniti e, komentar koji je načinilo dosta zastupnika danas, gdje je dakle prava ambicija. Komisija je dala razuman prijedlog kojim se predviđa točno da manji e, povećanje 1,10 koji je više od nula koji sada imamo. Dakle, više povećanje nego li u prošlosti. Točno je i to ne mogu njekati, tu postoju dva elementa, trošak Brexita i novi izazovi. Oni tu postoje, tu postoje puna transparentnost i zbog tih izazova potreban je novac. Ovo je prijedlog komisije, vjerujem da je komisija dala ovaj prijedlog, ne u vakumu, već je ona ovome raspravljala u proteklih 18 mjeseci. Dobila je i jasne signale iz parlamenta, iz država članica, E, o obrani, o migracijama, o Erasmusu, o obzoru 2020. godine. Dakle, komisija nije tek tako načinila ovaj prijedlog. Komisija je predložila povećanje sredstava za neke od tih programa, ali sada je na vama kao na zakonodavcima, kao i na vijeću, da vidite je li to e, tako da treba postupiti ili želite drugačije prioritete u proračunu? Što se tiče konvergencije za Estoniju, gospodine Rope, ne bih smio ovo komentirati, ali ipak hoću. Vjerujem da je prijedlog za e, Estoniju, Litvu i e, druge države koje su bile na desnoj strani mog dijagrama, dakle bio je prijedlog da se poveća e, prosječno izravno plaćanje po hektaru. A kada je e, izmišljen po prvi puta i primijenjeno ovaj e, načelo konvergencije, Estonija i druge zemlje su vrlo uspješno pregovarali o tome i njihovo plaćanje po hektaru se povećalo do kraja razdoblja na 196 eura po hektaru. Međutim, međutim, zanimljivo je vidjeti da jednom kada se oko toga govorilo, Estonija je odlučila prebaciti ta sredstva u drugi stup i ne koristiti ga za izravna plaćanja. Dakle, taj prijedlog treba gledati i iz tog ugla, u tom svijetlu, dakle došlo je do povećanja, ali nije e, postoji takvo uvjerenje da treba povećati plaćanje po hektaru jer vi ste mogli to učiniti, ali niste. Dakle, u razdoblju predlagalo se 196 eura po hektaru. E, gospodine Neko, situacija o Bugarskoj i Grčkoj. Rasprava je vrlo e, složena jer postoji tržno natjecanje između obje zemlje i e, plaće nisu iste u jednoj i u drugoj zemlji. Međutim, isto je tako točno da ako pogledate strukturu poljoprivrednih gospodarstava u Bugarskoj i onu u Grčkoj, onda eh, je kod vas situacija dobra. Razlog zašto se tako puno plaća po hektaru u Grčkoj je zato što oni imaju jako, jako mala gospodarstva. Dakle, možda imate visoko plaćanje po hektaru, ali jako mali iznos po poljoprivrednom gospodarstvu. To je upravo slučaj u Grčkoj. I zapravo bugarska poljoprivreda je tu ima laganu komparativnu prednost u tom smislu i u bugarskoj poljoprivredni sektor e, jako dobro stoji. Čuli smo i pitanje E, vezano e, za e, fond za ruralni razvoj zašto je on izvan ovoga. Gospođo Aguilera je to pitala. To je zapravo tehničko rješenje. Mi smo bili dio fondova i onda se dio odnosio na ruralni razvoj. Međutim, s obzirom na prijedlog i na novi način realizacije koji je apsolutno nov i jedino je u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, odlučeno je to više neće ići u te zajedničke odredbe jer to jednostavno više nije prikladno. Ali nemamo specifične odredbe u, na, za određene e, krajeve u našoj e, prijedlogu oni su jednostavno sada u uredbi koja se odnosi na ruralni razvoj i ne postoji veza za, e, sa zajedničkom uredbom e, koja postoji, ali mislim da to nije e, problem. Osim toga, neke države članice su nam već rekle da su zadovoljne ovakvom novom situacijom jer su trebali imati e, sve te fondove i staviti ih u nacionalnu strategiju, a sada to više ne moraju učiniti i prema tome situacija je jednostavnija. Što se tiče poseja, e, nekoliko vas je e, reklo da, da gospodin Juncker rekao da neće srezati ta sredstva iako je on to tako rekao, nemam što komentirati. Um, now, Mr. Gospodine Flanagan, da idemo na brzinu kroz to. Dakle, nemojte, molim vas, da napadati komisiju i smatrati za sve krivim zato što je napravila jedan prijedlog teksta koji bi se trebao nositi sa svim problemima i izazovima. I e, jednostavno nemojte nas e, optuživati zato što smo zapravo nove prioritete dodali uz one tekuće i zato što smo predložili i tražiti ovdje puno više od jednog posta. Vidite, komisija je smatrala da je potrebno, a to ste čuli i od e, povjerenika Oettingera, da se ovdje iznese jedan razuman prijedlog koji ima stvarno ima sve šanse da bude usvojen dok ste vi još u ovom sazivu u parlamentu i to bi bilo najjednostavnije. Znate, za komisiju bi bilo potpuno mm, lako i najjednostavnije od svega da prihvati sve zahtjeve koje prima sa lijeve i desne strane, to sve utrpa i gotovo. Ne, to nije, mislim, E, mi da kažemo jednostavno našim članicama, vidite, to je sve tako kako je, nakon Brexita novaca nema, dakle mora, ako hoćete da se to sve skupa izvrši taj proračun i sve ovo što je svako tražio, izvolite to kompenzirati, nadoknaditi gotovo i onda se ne moramo uopće zamarati ničim. Ali ne, to nije pravi način, jer smo činili sve što možemo da vidimo šta je najrazumnije gdje možemo e, eventualno uštediti sa najmanjim posljedicama da bismo sve nekako izvukli i isfinancirali. A vama, gospodine Andrije, mogu reći da je to strateški izbor koji ste donijeli, a komisija se možda za drugo odlučila. Ali evo, ja ću se pretvarati da je ova... Vi ste rekli da se pretvarate da je rasprava gotova. Nije rasprava gotova. E, komisija je tek podnijela prijedlog mi znamo da rasprava još traje i da će biti još puno argumenata i protuargumenata dok se to napokon ne dođemo do suglašenja. A inače, hvala vam gospodine Jar, što se slažete s tim da zemlje članice imaju stanovitu odgovornost u svemu ovom u čitavoj ovoj igri. A onda što se tiče inflacije, to sam već rekao, ovdje nema nikakvog skrivanja. Mi nismo nikad prešučivali da je nije isti novac 200 eura prije 10 godina i danas i da postoji faktor inflacije, ali što možemo. To nismo nikad skrivali, ni bili ni transparentni, to je jasno. A to me dovodi, mislim da sam prošao većinu pitanja, ne gospodine Bogović, vi ste jednu važnu stvar rekli dakle eh, da se zajedno očitavaju kohezijska i zajednje ZPP. Dakle, sve zemlje članice gledaju na kohezijsku i ZPP kao povezani paket. I mislimo da će to biti jedan od ključnih elemenata u pregovorima i našim raspravama o vfo A osim toga budimo pošteni i priznajmo, to je ostalom, tu je riječ o tome koliki je neto povrat sredstava, jer zemlje članice zanima s jedne strane koliko su platili i šta dobivaju natrag. Ali mislim da vidite da je u tom prijedlogu, da je upravo ključ za uspjeh cijelog ruralnog razvoja je kohezija. I obrnuto, mislim, to je dvoje vezano. I mislim da se sad to i moralo raščistiti, sad je to puno jasnije te dvije politike moraju ići u istom smjeru, jer ruralne sredine upravo ovise o kohezijskim e, sredstvima, to je jasno. Za njihov razvoj to mora ići u istom pravcu. Zatim, gospođo McGinnis, u vezi kriznih rezervi, rezervi za krizne situacije. Da, da to ponovno jasno kažemo. Prošle godine, do 2020. to vrijede, nećemo s onog smanjenja koje 1,1% ide u krizne rezerve, to nećemo. To bi bilo oko 500 milijuna eura otprilike. Ta, a imamo 487 milijuna eura. To dakle nećemo trošiti, nećemo, nego ćemo to zadržati do 2020. I, i s time je to gotovo jer to nećemo onda vraćati 2021. Jer vidite, to je, nećemo više ponavljati tu kontinuiranu priču. Ako ne budemo bili u stanju ostati unutar naših granica do plafona, što se nije nikad dogodilo, ali ali recimo kad bismo razbili tu financijsku disciplinu, onda bi to mogli eventualno koristiti. Međutim, to se još nije dogodilo i mi ćemo i to je potpuno teorijska jedna rasprava o tome, jer vam se neće to dogoditi i nećemo preći naše gornje granice. I opće, mislim, više nego nevjerojatno da možemo imati 100% izvršenja proračuna. A prema tome, to je na papiru, ali tu nema nikakve veze, to se neće primijeniti. Gospodine Sikirski, ovo zadnje što ste vi pitanje, ovi školski planovi za voče za škole i za program prehrane učenika. Mi nismo ukinuli te programe, niti ih umanjili. Mi smo jednostavno e, izvadili i britansku omotnicu. Ne znam da li će Britanci u novom razdoblju u sedmogodišnjem sudjelovati u tom programu, čini se da neće, ali mi smo jednostavno, bez obzira na njih, e, abstrahirali, oduzeli njihovu omotnicu, pa vam se čini da je to sada manji iznos za taj školski program prehrane učenika, ali de facto nije jer će Britanija otpast. Hvala. Mnogo toga je sada razjašnjeno. Mnogo toga smo se prisjetili. I vjerojatno ćemo se ponovno vratiti na ovu raspravu i na ove teme. Hvala Europskoj komisiji, hvala ravnatelju glavne uprave, a sada već nešto kasnimo, smo kasnije započeli sa sastankom jer smo čekali predstavnike. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi u okviru ove prve točke, a sada slijedi prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni uredaba o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Neću sada čitati brojeve uredbi, kaže predsjedajući. Dakle, radi se o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina. Zatim uredba o posebnim mjerama za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egijskih otoka. Izvjestitelj je gospodin Andriju. Dakle, to je jedno od zakonodavnih izvješća, jedno od triju. I Sada riječ odmah dajem gospodinu Andriju. Morat ćemo malo ubrzati kako bi se e, držali vremenskog okvira. Izvolite, imate riječ. <clears throat> Hvala lijepa. Kao što ste i sami rekli, ove zakonodavni prijedlozi odnose se na treći stup. Ta tri teksta e, ne odnose se samo na jedinstvenu odredbu većina sustav kvalitete e, odnosi se to i na najudaljenije regije, a isto tako i za Egejske otoke. Radi se zapravo o nečemu što je samo kozmetička izmjena, i sve skupa zapravo ne predstavlja suštinu reformi što ih predlaže komisije. Jutro smo zapravo vidjeli da se o prijedlozima o potporama na strateškom planu nalaze najveće izmjene. E, što se dakle tiče e, e, transfera pet različitih sektora od vina do maslina, E, možemo se zapravo pitati gdje je to strateško prebacivanje sredstava, a e, Europska komisija predlaže da se najviše izmjena stavi u e, sektor vina. Što se tiče sorti vina, ponovo se uvode neke zabranjene sorte zbog intervencije kvalitete i klime se to činilo. E, dakle, imat ćemo mogućnost korištenja novih e, sorti. E, što se tiče pravila vezane za oznake podrijetla, za zemljepisne oznake porijekla, to će biti vrlo značajno kako bi te oznake bile učinkovitije i isto tako stopa postak alkohola. Ja mislim da ovako općenito govoreći mogu reći da je sve ovo dosta pozitivno. Možemo kasnije ulaziti u detalje. E, komisija predlaže za sve ove prijedloge, osim za vino, nešto što će pojednostavniti e, situaciju, što mislim da je zapravo dobro što se tehnikalija tiče. Što se tiče ultraperifernih regija, najudeljenijih regija i za otoke u Egejskom moru. Tu su prijedlozi komisije prvenstveno financijske gdje se gleda dakle na dotacije e, i vezano je za voće i povrće. Tu se e, govori o smanjenjima, ne vidimo zašto do toga dolazi što zapravo sve skupa nema veze s Brexitom. I već smo čuli malo prije pitanje vezano za posej. Jutro smo govorili o potrebi da se zaista reformira e, poljoprivredna ekonomija. Pitanje nestabilnih cijena e, ostaje problem, najveći problem za velik broj poljoprivrednika. To se negativno odražava na njihove prihode. Komisija bi trebala bolje upravljati tržištima u kriznim razdobljima. Komisija nam ne kaže puno stvari novog u tom smislu. I tekst se može čitati na dva različita načina. Možemo e, odgovoriti na različite tehnikalije od točke do točke i u redu, tu ne idemo jako daleko, ili pak parlament čita to na način gdje on zaista treba imati manevarski prostor vezane za e, upravljanje krizama. I ja mislim da je srž ovog prijedloga upravo u tome. Trebalo bi dakle koordinirati sve što je vezano za strateške planove jer e, ako profesionalne udruge e, budu rješavale ova pitanja, s druge e, strane, e, moramo vidjeti što će komisija načiniti jer njihovoj nadležnosti da to radi na europskoj razini. E, Treba će se također definirati i količine predviđene za skladištenje, na primjer. Ovaj Tekst je nešto što će nam, što ćemo morati uvesti i evaluaciju na osnovi postignutih rezultata. I tu e, će komisija biti odgovorna. Komisija i vijeće, pa, parlament i vijeće trebaju dakle pratiti da li to sve skupa daje rezultate, jer tu Europa može dati dodanu vrijednost. Morat će se definirati što je točno kriza i moramo vidjeti kako će izgledati e, tu reguliranje tržišta. Baš kao što se energetike tiče, e, čuvena uredba REMIT e, govori o tim pitanjima. Trebalo bi tako što načiniti i za poljoprivredu. I što se tiče same logike, e, članak 150. E, koji je e, onaj koji omogućuje, na primjer, da se određene vrste šunke koriste na određeni način. I ne znam, treba vidjeti može li se to primijeniti i na ekološku poljoprivredu. Dakle, djelomično sve ovo je dobro, ali moramo vidjeti s obzirom na neke strateške transfere što je ovdje pertinentno, a što nije. Zahvaljujem. A sada o ime Dantana iz EPP-a govorit će gospođa Megines. Izvolite. Hvala lijepo ja sam uzela riječ u ime izvjestitelja u sjeni gospodina Dantana koji nije mogao biti s nama jer se vratio e, u svoju izbornu jedinicu da pripremi posjet odbora Envi. On je dakle izrazio svoju dobru volju da surađuje sa svim političkim klubovima u vezi ovog prijedloga i mislimo da je jako bitno ovdje ići na upravo ovaj dio prijedloga koji se odnosi na uspostavljanje zajedničke organizacije tržišnih poljoprivrednih proizvoda kao i na prilagodbu vanjskog sektora novim tržišnim uvjetima i klimatskim promjenama. Vidimo da to sve treba uskladiti, naravno taj rad između Evropske unije i zemalja članica i na kraju kao što imamo ovaj plan školski školskog voća i hrane za djecu, to treba naravno kao i ostalo uskladiti sa našim proračunom. Dakle, mislimo da gospodin Dantan smatra da načelno može podržati ovaj prijedlog. Međutim, s obzirom da su detalji obično ti kojima se skrivaju problemi, mislimo da će se, bojimo se da se ne ponove problemi koji smo imali kod reforme proračuna 2008. i 2017. Inače, mislimo, slaže se sa izvjestiteljem da je potrebno vrijeme kako bi se ove reforme razradile i zapravo bile kompletnije. Većine stvari koje su nam zanimljive već su prošle sa uredbom Omnibus, a komisija ovdje nije dovoljno dala konkretnih prijedloga u vezi kriznog upravljanja, kriznog menadžmenta. S obzirom na to, misli se gospodin Dantan da treba zadržati ono što je već dogovoreno u Omnibus uredbi, pogotovo ono što se odnosi na javne natječaje i na natjecanje i konkurentnost. U biti jedinstvena organizacija, tržišna organizacija je zapravo onaj zajednički nazivnik ukupnog ZPP-a. Gospodin Dantan će u budućim mjesecima pokušati zadržati zajedničku prirodu našeg ZPP-a i dalje unaprijediti e, ekonomski položaj poljoprivrednika u zemljama članicama. To će naravno pojačati prijedlog komisije za glede našeg pozicije na međunarodnim tržištima kao što će i popraviti poziciju proizvođača u cijelom opskrbnom lancu hrane. Gospodin Dantan uvijek ostaje na raspolaganju i za daljnju suradnju našem izvjestitelju, ostalim sjenama i svim kolegama zastupnicama. Zastupnik Vajc. Danke. Hvala. Ja ću preuzeti ovaj zadatak u ime zelenih. Kao što svi znaju ovdje, Većina mojih kolega naporno radi i proizvode visoko kvalitetne namirnice i oni žele razumne cijene za svoje proizvode, a ne žele živjeti od javnih poticaja. Imali smo uredbu o povrću, voću i vinu, ali kao što smo vidjeli proteklih godina u mliječnom sektoru i sektoru svinjetine su cijene bile preniske pa su ugrožavale proizvodnju. Dakle, potrebno je dalje jačati proizvođače i poljoprivrednike naspram trgovine. Moramo uvesti dodatne mjere kako ćemo unutar proizvodnog lanca moći ojačati poljoprivredu no također su nam potrebni instrumenti za izbjegavanje kriza, a ne vatrogasni instrumenti koji će samo gasiti vatru kada već izbije kriza. Dakle, to je također jedan od ciljeva mojeg kluba kada se radi o ovome dokumentu. A potrebne intervencije ponekad ne dovode do toga da poljoprivredu u državama koje su siromašnije od nas samih da poljoprivrednici onda tamo više ne mogu živjeti moraju odustajati od svojih poljoprivrednih gospodarstava kao primjerice u Africi pa moraju seliti u gradove što pak povećava migrantske tokove prema Europi. Dakle, i to treba razmotriti, to će biti jedno težište mojeg grada. Ja se veselim suradnji, želim konstruktivno surađivati s vama u interesu naših poljoprivrednika i poljoprivrednica. Zahvaljujem. A sada gospodin Santos, izvolite, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući, da uvijek spominjemo regije najudaljenije regije u ovome odboru, ali i u drugome odboru i to ćemo i dalje činiti. Poljoprivreda je od najveće važnosti i na Madeiri primjerice i vrlo je važna za stvaranje novih radnih mjesta na Azorima primjerice, to je regija koju ja najbolje poznajem, je primarni sektor zadužen za 12% radnih mjesta. Njemu zahvaljujemo 12% radnih mjesta, a mladi ljudi oni rade 8%, eh, dakle 8% njih radi u ovom sektoru i Europska komisija zna koliko je posao važan kako bi se držala ova društvena kohezija. To se i naglaša u različitim službenim dokumentima. To također i predsjednik Europske komisije Juncker stalno naglašava, ali ipak je Europska komisija predložila rezove unutar poseja, ali je istovremeno rekla da je spremna odrediti neke druge e, vrijednosti, pokazatelje kako bi se posao održao. Ja se nadam da mogu računati na podršku kolega, kao što je tome bio slučaj i za vrijeme prošlog saziva. Dakle, posej iznosi 0,006,2% EGFL-a e, e a doprinosi kvaliteti života milijuna građana Europske unije. Hvala. A sada gospođa Harens, izvolite. Hvala. Ja bih se zahvalila izvjestitelju i želim e, ukazati na tri teme. Primjerice vinogradarstvo. Za vrijeme zadnje reforme Proveli smo kontrolu i odlučili smo se da do 2030. godine želimo odgoditi tu reformu, no mislim da je sada konačno vrijeme da provedemo te kontrole, jer tržište još nije spremno i potrebno nam je odgađanje do 2050. za izdavanje dozvola za nove vinograde, a zatim otočno poljoprivredno, otočna poljoprivreda. Tu govorimo o otocima općenito, ne samo onim najudaljenijim, primjerice Baleari, gdje imamo vrlo kvalitetnu poljoprivredu, ali bilo je i različitih bolesti biljaka, pa je došlo i do povećanja troškova, ali mi bismo trebali pružiti potporu tim otocima jer otoci ne smiju ovisiti samo o turizmu i o pružanju usluga. Stoga bih vas zamolila da uzmete u obzir i ovu dvostruku funkciju otoka, a ne mislim samo na najudaljenije otoke. Zatim tu su i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Potrebno je također zaštititi tradicionalne metode proizvodnje. Ne smijemo odustati od toga, moramo ih uzeti u obzir u ovome dokumentu, jer puno je slučajeva gdje možda mislite da je zapostavljeno samo možda 2 ili 3 posto, ali mislim da je njih potrebno posebno zaštititi. Hvala. Hvala. A sada moram reći da je dobro da se referirate i na neka druga izvješća. Hvala. Hvala lijepo, predsjedavajući. Europska kvaliteta se zapravo globalno sve više prepoznaje i Mm, da to održimo trebamo jednostavno pravila pojednostavniti. Ja već više od tri godine aktivno radim na tome da se te indikacije podrijetla zapravo u moje zemlji sve više promoviraju i koriste, recimo u Bugarskoj. I mora se točno znati na prvi pogled da je simplificirana oznaka da se zna odakle proizvod potječe. jer e, ovo kako smo imali do sada komplicirano relativno označavanje, umjesto da proizvođačima pomogne da svoj proizvod e, lakše plasiraju, zapravo su imali puno više posla, a nije bio dobar odaziv. kako bi bilo jednostavnije da njihovi jedinstveni proizvodi budu vidljiviji. I isto tako podržavam i ova poboljšanja na, koja su predviđena na sektoru pčelarstva. I zatim e, cijeli ovaj odjele koji se odnosi na genetski inženjering. Mislim da je dobro da se ovdje to sve objedinjuje u jedno. <clears throat> E, hvala lijepo, vrlo kratak ću ja biti. Komisija Komisiji treba ipak odati priznanje na ovom e, prijedlogu u vezi organizacije, zajedničke organizacije tržišta. Vrlo je važno da parlament sada ovu uredbu još ne zakomplicira dodatno i da ne poveća ovaj teret birokratski, i to recimo zato što će povezati stvari sa onom skupnom uredbom, takozvanom omnibus uredbom, pa će na taj način upravo povećati administraciju. Zatim, e, cijeli ovaj odnos prema kriznom fondu, fondu za krizne rezerve. Mislimo da Mislim da nam treba prvenstveno jedan vrlo vjerodostojan način upravljanja rizicima i kako onda upravljati u kriznim situacijama jer znamo šta je svakodnevnica naših poljoprivrednika i koliko im je problema zbog promjene vremena, vremenskih katastrofa i svega ostalog preživjeti. Eh, eh, Evo, samo da kažem par riječi i e, naglasiti da revizija ove uredbe organizacije tržišta može imati neke prednosti, ali ne smijemo pri tome jednostavno uništiti ono što je dobro funkcioniralo u e, prošlosti. Jer većina poljoprivrednika ne ulazi u područje primjene ovog teksta i e, dakle trebamo gledati na strukturiranje tržišta što je u okviru zajedničke poljoprivredne politike jer bez obzira radi se o urbi organizaciji tržišta ili ne, poljoprivrednici su, se moraju nositi sa nelojalnom konkurencijom. Sve to treba sagledavati kao cijelinu. U perspektivi novog eh, ZPP-a moramo eh, pokušati dosljedno eh, birati one opcije koje imamo. Dakle, moramo vidjeti pravo na tržišno natjecanje, trebamo stati na kraj nelojalnim praksama na tržištu i e, također u okviru različitih udruga, stručnih udruga treba omogućiti da oni imaju mogućnosti da sami prevrede za život. Hvala. Dakle, Time smo završili popis govornika. A sada gledamo u smjeru Europske komisije. Gospodin Megale, imate 10 minuta, izvolite. Možda i 12. Hvala vam lijepa, predsjedavajuće. Ja sam jako pažljivo ovdje promatrao da je gospodin Hojsle dobio 22,5 i minute. Ali dobro, hvala vam lijepo da počnemo s nečim zanimljivo. Šta je bila motivacija komisije da ovaj prijedlog teksta napravi ovakvom kakav jest? Naime, mi smo u zadnje vrijeme vodili puno opsežnih diskusija o čitavom nizu tema koje se odnose na regulatorna pitanja unutar zajedničke organizacije tržišta, a vezano je naravno za zakon o tržišnom natjecanju. I to sve naravno u kontekstu one skupne uredbe koja je stupila na snagu 1.1.2018. ove godine. Omnibus. Svi će razumjeti, znaju, zapravo da mi de facto nemamo iskustva, nego tek sad od 1.1.2018. Nismo imali prije iskustva s tim kako će biti učinci tih promjena i posljedice. I sad kad to ponovno razmotrimo i pregledamo, Mislim da nam treba još malo vremena dati da bolje procjenimo učinke kako bi bolje shvatili šta se događa na terenu, koje su konkretne posljedice. Jer inače bi zapravo se bojim da ne stvorimo jednu pravno nesigurnu situaciju za sve naše poljoprivrednike, operatore i sve gospodarske elemente. A vidite, vrlo su često upravo ova pitanja koja se tu postavljaju. Stoga smo mi došli do zaključka da e, neka su te stvari ovdje su raspravi spomenute, da bi to trebalo ostati stabilno stabilnim neko vrijeme kako bi ostavili mogućnost da se kasnije mijenja i da se kasnije odrede oni konačni procesi kako ćemo to izmijeniti. Kad vidimo kako je ovo djelovalo u praksi. Zatim, ovdje je bilo jako puno stvari, čak je izvjestitelj počeo pitati stvari i mislim da je vrlo točno opisao zapravo bit našeg prijedloga. A to je na prvo mjestu bilo zapravo jedan napor da se stvari raščiste recimo ono ukidanje e, kvota za proizvodnju šećera i svega ostalog i mislim da je vrlo dobro to sve shvaćeno jer mi smo tu raščistili i zapravo počistili i pročistili naše relevantne propise do sad. Zatim, ne, ne radi se tu samo o propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta, nego o čitavom nizu drugim stvarima, recimo pogotovo tamo koje se odnose na kvalitetu proizvoda i njegovo podrijetla. Vidite, imali smo i u našoj skupnoj, onoj omnibus uredbi, sličnu situaciju, gdje smo neke stvari, mnogo stvari morali počistiti kako bi se počeli usklađivati. Recimo, geografske oznake u zakonu o hrani ili kod aromatiziranih vina i tako dalje. Dakle, kao što vidite, to je jedan prijedlog koji je namijenjen prvenstveno jednom raščišćavanju, pročišćavanju situacije koje imamo naših propisa kako bi oni bili lakše probavljivi, ljudi ih lakše shvaćali i mogli primjenjivati. A i kako bi mi bili konsekventniji i povezaniji. No, mm, onako kako smo mi shvatili, bitno je da prenesemo čitav niz važnih mjera u strateške uredbu o strateškom planu, pogotovo recimo programe za voće i povrće ili različite druge programe potpore za različite druge proizvode. To je do sada i učinjeno zato jer su neke zemlje bile vrlo zapravo olako se odnosilo prema svojim obavezama planiranje, donošenja planova. I nisu shvatili da mi s jedne strane imamo u našem uredbi o strateškom planiraju jedan strateški plan, a ponovno imamo dalje planove kod recimo ove zajedničke organizacije tržišta, ali koji su odvojeni. I sad nam je, mislim, logika nalagala da se te dvije stvari povežu. Jer napokon to se i odnosi <laughs> na vrlo slične stvari. I pokriveno je pokriveno onim generalnim strateškim master planom, da velimo, i ide u opći kontekst taj, taj okvir. Ja shvaćam i koje izjave naš izvjestitelj dao i e, mislim razumijem ga i podržavam čak čitav niz stvari koje sam čuo o ovom odboru. Čini se da možda u ovom odboru ima i velikih ambicija da se zadre u pitanja kao što su upravljanje rizicima ili sprječavanje rizicima, zatim upravljanje u kriznim situacijama prirodne katastrofe i slično i tako dalje. Ali zašto mi nismo to činili? Zašto se nismo time bavili ovom prijedlogu teksta? Mislim, takva su pitanja već postavljena ne samo u vašem odboru i parlamentu, nego i na vijeću. A vidite, kad god smo o tome razmišljali, došli bi do zaključka da mjere i ovlasti komisije koje nam stoje na raspolaganju za organizaciju tržišta da su dovoljno široke da se pozabave gotovo svakom situacijom koja može nastati kao primjerice komisijna reakcija na najnoviju krizu na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. To je to najbolje pokazalo ali iskustvo je pokazalo da onda nemamo baš, nije poanta u pravnoj osnovi. Imamo pravnu osnovu da djelujemo, ali poanta bi bila u tome što nemamo novce koji su potrebni da djelujemo. Dakle, zašto i čemu onda još multiplicirati pravnu osnovu za djelovanje u kriznim situacijama kad je to već rešeno, imamo pravnu osnovu. Ne, mi moramo riješiti situaciju novaca a to će uvijek biti otvorno pitanje. Kad god pogledamo na proračunsku situaciju vidimo da smo u problemima jer nikad nema dovoljno sredstava to naravno ne znači da e, će ovaj prijedlog da za refundiranje sredstava se isključivo ta sredstva koristiti za krizne situacije. Kad pogledate na strateške planove, od zemalja članica se očekuje da donesu strateške planove za krizne situacije i poseban upravljanje rizicima. Oni će biti primorani da donesu različite mjere za e, sprječavanje rizika ili upravljanje rizičnim situacijama. I isto tako u komunikaciji komisije je objavljeno da bi zemlje članice trebale tražiti dodatne mogućnosti kako bi amortizirale ili da kažemo sačuvale se od posljedica mogućnih rizičnih situacija kroz primjerice prikladne mjere kroz oporezivanje jer to onda ne bi zadiralo direktno u državnu pomoć i mislimo da bi im to moglo najbolje pomoći da recimo imaju svoje rezerve i mogu rješavati upravljanje rizicima i kriznim situacijama. Prema tome, tu, eh, a mislim koliko je nama poznato, tu već i postoje neke mjere na, u području oporezivanja odakle oni mogu još dodatna sredstva namaknuti. Zatim, sljedeća točka je bila da se učini nešto sa eh, jačanjem eh, pozicije naših poljoprivrednika u prehrambenom lancu. To je nešto vrlo konkretno. I onda prijedlog za reformu organizacije tržišta zapravo i sadrži upravo ovo e, preporuke za posebne udruge proizvođača kako bi se ojačala pozicija uopće poljoprivrednog proizvodnog sektora. I to je recimo kod svih kako bi se recimo zaštitili njihovi operativni programi u odnosu na druge. I to bi moglo se povećati čak i do 3% u odnosu na sadašnja davanja iz proračuna. To je dobra vijest za njih, za proizvođačke organizacije, jer na taj način neće imati samo mogućnost da bolje organiziraju posao svojih poljoprivrednika članova, dakle seljaka koji su tu članovi, nego će i pojačati konkretne mjere u okviru tih operativnih programa. Evo, kad to sve sagledamo, onda mislim da se ovaj naš prijedlog u cijelosti bavi mnogim temama koje su vezane za krize i za upravljanje rizicima, ali ovdje, posebno što se odnosi na zajedničku organizaciju tržišta, prvenstveno je se cilja taj naš prijedlog na ovo da pročisti postojeće propise, pročisti situaciju da sve bude potpuno jasno i na, i na simplifikaciju u mnogim područjima gdje se to može napraviti. Dakle, kad se sve skupa uzme u obzir, stvar je puno zapravo sadržajnija i, i sofisticiranija nego što se to možda čini na prvi pogled kad se pogleda tekst. I mislim da bi trebali o tom tekstu, tom našem prijedlogu teksta zakonodavnog na isti način i u istom duhu i raspravljati. Hvala vam puno. Hvala vama. I Vidim, vi ste se ovdje referirali na našu skupnu uredbu, takozvanu omnibus uredbu, a želim i vama zahvaliti i s vašim suradnicima kao i nadležnom povjereniku za vašu otvorenost i spremnost na suradnju koju smo vidjeli recimo tijekom zajedničkog rada na našoj skupnoj uredbi na omnibusu. To je bio veliko postignuće. I mislim da smo tamo mogli već jako puno toga odraditi i riješiti što je sad ostaje. Sada riječ ima na kraju gospodin Andrije. Izvolite. Hvala lijepa. Za početak zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni i drugim kolegama koji su se javili. E, jasno se vidi da e, imamo e, što raditi na to da se ovaj prijedlog poboljša i oporavi, jer sve stvari ne odgovaraju našim očekivanjima. Komisija kaže da svi prijedlozi su izvrsni i tako dalje i dakle sve super kad se radi o upravljanju krizama i e, zahvaljujući e, tome što se recimo u mljekarstvu riješila kriza E, tako smo izbjegli da se velik broj gospodarstava e, stavi e, ključ pod vrata u Pimontu i mnogim brdskim predjelima. Dakle, to smo napravili. Komisija radi dakle prijedloge a e, naš je rad u tome da poboljšamo te prijedloge i to ćemo sasvim sigurno napraviti u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Možete imati povjerenja u nas da ćemo tako postupiti jer je ovo vrlo važna tema za poljoprivredni sektor koji se mora održati. I ako mi dopustite, Predniče, samo jedna stvar koja je dodatna uz, i komplementarna uz ono što želim reći. To si pitanje postavljam ja, baš kao i kolega Paolo de Castro. Naime, govorimo o transferima e, i vezano za organizaciju tržišta i onda će e, e, dakle se to prebacivati u državama članicama, ali tu će opet doći do narušavanja jer će programe biti različiti u pojedinim etapama i strategije o pojedinim državama, a isto tako će i strategije biti različite od države do države. Vidjet ćemo međutim što će se dogoditi. Istovremeno postavljam si puno pitanja o tome koju će ulogu moći igrati kako europski zastupnici općenito, tako članovi ovog odbora. I htio bih e, da tražimo od istraživačke službe E, Europskog parlamenta o tome kakvu ulogu e, igraju zastupnici Europskog parlamenta prilikom reforme ZPPR. Mnogo toga e, će se baciti u nadležnost država i mi nećemo imati baš puno posla. Evo, nisam pravnik, eto, htio bi da neko to kaže i da se možemo postaviti koja je uloga euro zastupnika u odboru za poljoprivredu da se vidi zaista koje će to stvarne reperkusije imati u budućnosti. Hvala. Hvala. A sada, gospodin Andrije, moram reći da doista da ste opisali jedan vrlo velik zadatak koji je pred nama. Ali doista to je vrlo važno pitanje a sada bih i sam nešto nadodao vezano uz tržište. Tu stalno naglašavamo da poljoprivreda postaje sve učinkovitija što manje je poticaja, no učinkovitost je nešto što je relativno, to je relativan pojam, postoje neki vanjski čimbenici koji utječu na situaciji u, u poljoprivredi primjerice kada dolazi do uskih grla. Dakle, potrebna nam je ovdje aktivna uloga Europske unije kako u takvim situacijama, iznimnim situacijama da se, naravno ne, ne da se mi stavljamo na mjesto tržišta, to nisam mislio, ali poljoprivreda je aktivnost koja se provodi pod na otvorenom. Dakle, to je jedno vrlo osjetljivo područje, osjetljiv sektor, ovisan o vremenskim prilikama. Dobro, sada smo čuli sva tri izvješća vezana uz predstojeće važne reforme. Puno hvala izvjestiteljima, hvala svima koji su sudjelovali i predstavnicima Europske komisije na njihovoj potpori. A sada prelazimo na jednu dugo očekivanu i važnu temu, a to je izvješće gospodina De Castra. Radi se o direktivi o nepoštenim trgovačkim praksama među poduzećima u lancu opskrbe hranom. I već dugo, dugo, jako dugo čekamo na ovaj prijedlog Svi se mi sjećamo da je i odbor IMKO već razmatrao ovu temu. Gospođa Megine se bavila ovom temom, zatim slovačko predsjedništvo se pozabavilo ovim pitanjem. Potom gospođa Köstinger, koja je sada ministrica u Austriji, poslala nam je pismo vezano uz ovu temu, ta je naglasila da će ovo biti prioritet austrijskog predsjedništva. a isto tako i povjerenik Hogan je nekoliko puta izrazio svoje mišljenje na ovu temu. Još uvijek postoje određeni sukobi što se tiče našeg odnosa sa odborom IMKOM, ali siguran sam da će nam gospodin De Castro to sve pojasniti. Hvala. Podsjetili ste nas eh, na to da smo jako lijepo primili prijedlog direktive. E, tražili smo ga i e, baš kao i izvješće koje je naša potpredsjednica Meginic predstavila 2016. godine. To predstavlja korak naprijed i e, kojim je utro put omnibus uredba kako bi se ugovorne odredbe poboljšale jer je tržište sve više nestabilno. Pokušali smo taj prijedlog učiniti još ambicioznijim i istovremeno smo imali zaista vrlo malo manevarskog prostora. S jedne strane imali smo kratke rokovi, moramo naime zaključiti politički e, nagodbu s austrijskim predsjedništvom do Božića ako želimo da se na plenarnoj sjednici to izglasa prije kraja ovog saziva. S druge strane, članak 43. stavak 2. E, temeljnih ugovora koji predstavlja pravnu utemeljenost ko objašnjava nam koje izravne ili neizravne E, štetne posljedice to može imati za naše poljoprivrednike. Dakle, postoji čitav domino efekt nelojalnih praksi na potrošače, a osim toga traži se ovdje jedan novi zakonodavni tekst. Ja ću uložiti amandman u tom smislu. Ovaj novi zakonodavni prijedlog, za kojeg ste nadam kolege da ste ga uspjeli pročitati, e, će nam to e, dati. Hvala svim e, kolegama, izvjestiteljima u sjeni koji su surađivali sa mnom. Jer ovaj tekst je u konačnici rezultat dogovora velikog dijela zastupnika i nadam se da će ga u tom smislu ovaj odbor podržati. Što se temeljnih aspekata tiče, imamo isti pristup svim poljoprivrednim proizvodima koji nisu svi dakle prehrambeni proizvodi kao i svim opskrbljivačima. I e, tu e, dajemo e, malo drugačiji prijedlog od onoga brojke koje navodi komisija. Ali kako jednu praksu možemo smatrati nelojalnim kako se odredi 50 e, e, milijuna gdje je praksa s jedne strane i e, nelojalna, a ako je 50 milijuna plus 1 euro, onda postaje legalna ili obrnuto. Dakle, što se tiče nacionalnih zakona, posjećam vas da ih ima 20 različitih mislim da bi bilo korisno u tom smislu da države članice mogu ići i dalje od onoga što direktiva propisuje odnosno zabranjuje. Osim toga, naročito u svijetlu Brexita, želimo da se izbjegnu e, nečinjenica da bi neka poduzeća se mogla preseliti izvan Europske unije, a istovremeno da zadrže mrežu distribucije u Europi što bi učinili da izbjegnu podvrgavanje toj direktivi. E, ali komercijalne prakse, ako se oko njih dogovore, a ne ako ih se nameće, mogu biti pozitivni za sve dionike. I kako bi sve bilo transparentno, uveli smo tu koncept ekonomske ovisnosti. Mi to ne želimo niti zabraniti, e, niti ograničiti. Mi branimo da se nametnu loši ugovori do kojih dolazi upravo zbog toga što postoji ekonomska ovisnost opskrbljivača. Vezano za omnibus uredbu, smatramo da je bitno imati ugovore, pisane ugovore. A isto tako e, moglo bi se razmisliti kako bi se u određenom sektoru napravili ugovori, dakle sektorski ugovori koji bi mogli poboljšati situaciju za cijeli ugovor. Što se tiče razlika među različitim državama, moramo reći da mi želimo uvesti minimalne obveze bilo što se tiče vremenskih rokova, dakle da u državi neka tijela u određenom e, roku moraju reagirati ili pak postupovne kako bi se postupilo na određen pravni način. E, jer u nekim državama se e, mnogo toga što je postojalo u pravnom smislu jednostavno nije primjenjivalo. Ima i pozitivnih praksi kao supply chain initiative i zato smo htjeli da se predloži mehanizmi posredovanja medijacije među pojedinim stranama, a da se ne mora nužno dakle e, podići tužbu. Mi, dakle, smatramo da su ovo temeljni aspekti i ja izvjestitelji u sjeni. Stoga vas molim da izvješće pomno pročitate i budete li mogli ograničiti amandmane na odsudna pitanja. A kao što sam na početku rekao, uzmite u obzir da su nam vremenski odgovor, rokovi ograničeni jer ćemo samo, a budemo li e, tako postupili, moći poštovati ove rokove koje smo si odredili. I želim još sve razuvjeriti, nije ovo lovna vještice protiv nekih e, kategorija u određenim sektorima. Ne, mi jednostavno želimo poboljšati funkcioniranje prehrambenog lanca u interesu svih tako što ćemo stati na kraj nelojalnim praksama koje e, iskorištavaju situaciju na uštrb poljoprivrednika s jedne strane i e, na e, uštrb hrani koje stiže na naše stolove. Kao što je rekao povjerenik Hogan, svi koji djeluju lojalno u svom poslu ne moraju se bojati ove direktive. Hvala. Hvala vam. Započnimo sa zahvalom. Želim se zahvaliti vama vezano uz ovo što ste upravo izložili. Naime, potrebno nam je proširenje ove regulative, no pri tome moramo biti vrlo oprezni. Ova direktiva je usvojena u slijed jednog kompromisa između različitih odjela Europske komisije i zato povjerenik Hogan nije mogao otići tako daleko kao što je htio jer on je morao učiniti određene ustupke jer bilo je različitih zamisli, različitih povjerenika, primjerice tu su i poljski povjerenici naravno koji su imali različita mišljenja i e, stoga su njemu ruke bile vezane na, zbog načina na koji Europska komisija radi. Naravno da postoji bojazan da bismo mogli otići predaleko, a to bi onda pak imalo negativne posljedice. Stoga sada trebamo ići korak po korak. Zato što u ovome području ima vrlo različitih nacionalnih pristupa i regulativa. Dakle, želim se još jedan put zahvaliti vama, gospodine De Castro. Sada otvaram raspravu. Prvo dajem riječ gospođi McGuinness. E, popis govornika je dugačak, stoga vas molim da se držite predviđenog vremena. Izvolite, gospođa McGuinness. Hvala lijepa. Govorit ću vrlo kratko. Mislim da je gospodin De Castro vrlo jasno ocrtao sve što se nalazi u izvješću i zaista e, dobro se surađivalo e, u prilikom izrade njegovog prijedloga. Mislim da ovaj prijedlog privlači se više pozornosti iz dana u dan. E, znam da to jako pune brine sektor malo prodaje, ali lijepo ste to rekli svojim Hacron, ne radi se u lovu na vještite na bilo koga u prehrambenom lancu, već jednostavno unošenju dobrih eh, praksi i eh, cilje da imamo održiv prehrambeni lanac. Eh, međutim, moguće su tenzije između velikih proizvođača poljoprivrednih proizvoda i velikih lanaca ali e, jako je važno da mi e, dobro surađujemo, pametno argumente koje ćemo koristiti u našem radu. Ja imam pitanje o tome mogu li poljoprivrednici imati koristi od rada e, kojeg imate vezano dakle za cijene proizvoda i da utječe na cijene za proizvođače. Ja mislim da to treba imati pozitivan utjecaj. E, I također moramo surađivati s, e, s odborom IMCO na pažljiv način kako bi se zaista u ovom e, parlamentarnom sazivu sve ovo dovršilo. Pa slijedim gospodina Kastra u tome kad on predlaže mali broj, mali broj amandmana vrlo ciljano. Hvala gospođa Katajnen. Hvala, zahvaljujem izvjestitelju na konstruktivnom i učinkovitom pristupu. Ovo je važna direktiva. Zaista je vrlo važno da započnemo s trijalogom za vrijeme austrijskog predsjedništva. Austrija je ovu temu stavila kao prioritet i imaju dobar pristup e, ovoj temi. Posljednjih nekoliko tjedana susreli smo s različitim interesnim skupinama i bojim se malo da smo preudaljeni, previše udaljeni od izvornog prijedloga i ne znam kako se to odnosi na e, proizvođače od kojih se mislim udaljavamo, ali upravo u e, proizvođači e, u prehrambenom lancu si oni koje trebamo najviše podržati. Ne mislim da itko e, među nama smatra da velikim multinacionalnim tvrtkama treba zaštita jednih od drugih. Ne, moramo se usmjeriti na to da još bolje zaštitimo naše proizvođače i za slučaj nelojalnih praksi e, teret dokazivanja mora imati jača e, stranka u, od ovih dvije ako želimo da se živi dobro ova E, e, ova direktiva. Sada gospođa McIntyre. Hvala lijepa. I zaista najtoplije zahvaljujem Paolo da Castru na prijedlogu izvješća. Puno se radilo na tome. Ovo je važno zakonodavstvo na kojem radimo. Puno predugo se je dopuštalo da dođe do nepoštenih praksi u cijelom e, opskrbnom lancu što je bilo štetno na sve poljoprivrednike. Oni su zapravo u najosjetljivijem položaju u cijelom prehrambenom lancu i moramo nešto napraviti kako bismo izravno njih zaštitili. Temeljim ovo što kažem na kodeksu eh, za E, ovu temu u Ujedinjenom kraljestvu. I ljudi kažu da su zaista imali koristi od toga i mnoge nepoštene prakse sada su postale nezakonite. U e, najnovijem izvješću vidjet ćete da se ne spominju više nikakvi bitni problemi. A e, ima sve više onih problema koji su riješeni. Mnoge problemi se rješavaju, oni su vezani za promičbe, predviđanja i e, poteškoće vezane za e, nedovoljno brza plaćanja. Dakle, to su problemi koji se i dalje javljaju. E, dajte mi svega jednu minutu. Mislim da je teško govoriti sve u jednu minutu. Ovo je vrlo važna tema. Nastavit ću zbog toga govoriti jer imamo puno prilika da raspravljamo o ovim pitanjima. Ja sam izvjeteljica u Sjeni i kao tako želim naglasiti određen broj stvari. Jedno je da e, je jasno da ne možemo imati jedinstveni pristup za sve zemlje i mi imamo tijelo koje se bavi kodeksom, ali druge zemlje nemaju i tu ne smijemo djelovati e, preskriptivno. Pozdravljam ono što je rekao gospodin De Castro o amandmanima. I također želim naglasiti da nisu opskrbljivači i jedini koji mogu prijaviti e, nepoštene prakse. To mogu i drugi različite udruge, indirektni opskrbljivači i tako dalje. Ali svi moraju uvidjeti da treba ipak imati dovoljno dokaza da se e, sumnja na nepoštenu praksu. Postoje stvari koje bih ja htjela tu uključiti vezano e, zato da određeni trgovinski partner nameće e, nešto pod pristislom. I, dakle, svatko može uvesti što želi u svoj ugovor, ali ne pod prisilom. Hvala vam. Naravno, često smo već raspravljali o tome na sastancima izvjestitelja u Sjeni. Dakle, i izvjestitelji imaju priliku direktno se uključiti. Gospodin Zulo, izvolite. Hvala. Hvala lijepa. Zanimljivo je. Kolegi. Hvala lijepa. Vi izvjestelju. On je prikupio mišljenja svih e, nas e, koji s njim surađujemo i uveo je u prijedlog mnogo toga što smo mi predložili kako bismo se bolili protiv nepoštenih praksi u poljoprivrednom prehrambenom sektoru, a jedna od najvećih među njima su e, nepoštene prakse Evo nekoliko prijedloga da se direktiva poboljša primjenice, da se malčice proširi područje primjene direktive tako što će se direktiva primjenjivati i na ono na e, ulogu opskrbljivača od strane kupaca. To se često e, događa i prema tome to moramo uvrstiti u ovo. Ne smijemo zaboraviti da mnogi ne podižu tužbe iz straha i zato je jako dobro došlo da i druge nadležna tijela ili drugi dionici mogu podići tužbu. A za kraj ne smijemo zaboraviti da kako bi ova direktiva bila učinkovita, da se mora jedinstveno primjenjivati, dakle na jedinstven način u cijeloj Europskoj uniji. Jer e, trebamo dakle imati jedinstvene sankcije kako bi se izbjeglo da se jednostavno vrlo selektivno bira gdje će e, netko ići po kaznu. Gospođa Petir na jednu minutu. Drago mi je da je komisija prihvatila prijedlog ovog odbora i uredila pitanje nepoštene trgovačke prakse zakonodavnim prijedlogom na europskoj razini. Pozdravljam naravno i prijedloge izmjena koje u svom izvješću predložio izvjestitelj Paolo de Castro te smatram da je pronađen dobar put za proširenje opsega ove direktive na poljoprivredne i prehrambene proizvode dobro je da je izvjestitelj uveo definiciju nepoštene trgovačke prakse no svakako treba proširiti i popis zabranjenih nepoštenih praksi kao i doraditi e, popis obaveznog sadržaja ugovora stoga ću u tom segmentu podnijeti amandmane. pozitivno je da komisija omogućava fleksibilnost državama e, članicama da imaju mogućnost i strožih dodatnih e, zahtjeva kao i prošireni popis nedozvoljenih praksi. Smatram manjkavim prijedlog reguliranja procedure kada se nepoštena trgovačka praksa događa između dobavljača iz jedne države članice i kupca iz druge države članice te je potrebno jasno reći čije je zakonodavstvo e, na snazi u slučaju nastanka spora kako bi se izbjegli problemi u provođenju direktive. Hvala lijepo. Dziękuję. Pan Gospodin Kaputo ima riječ. E, hvala lijepa. I ja želim zahvaliti Palu. On je izvrsno radio na ovom prijedlogu izvješća. Ovo je jako dobar prijedlog gdje se svaki korak naprijed ovdje e, raskrinkava, otključujući od nelojalnih praksi kao i koncept ekonomske ovisnosti kao i predviđanja pisanih ugovora i mehanizam posredovanja. Sve su to novine koji sasvim izvjesno mogu pomoći e, da se e, e, da poljoprivrednicima pomognu u radu. To je upravo i dobar pozitivan aspekt ovog prijedloga. A e, rokovi su vrlo važni, to smo čuli. I ja ću unijeti vrlo malo amandmana i dogovorit ćemo se oko tih amandmana. Međutim, dvije stvari e, želim naglasiti. Jedno su te private label, te privatne oznake i mislim da to treba uvesti u ovo izvješće jer je to jedan od načina na koje velike distributeri masakriraju proizvođače. A drugo je pitanje veće transparentnosti prilikom formiranja cijena. Često proizvođaču ostane samo 15% od ukupne cijene proizvoda. Tražit ćemo dakle veću transparentnost. A treći amandman koji namjeravamo uložiti jest mogućnost koordiniranja vezano za europske propise i e, da se e, možda postoji dakle europsko tijelo za regulativu u odnosu na nacionalne. Hvala. Ja bih predložio da zahvale i ponavljanja izostavimo i da se usredotočimo samo na ono što je najvažnije. Gospodin Andriju. Hvala lijepa. Svi ovdje znaju koliko je ova tema važna i u tom smislu želim čestitati Paolu na kvaliteti njegovog rada. E, I zaista ako želimo pomoći poljoprivrednicima moramo napraviti e, puno više nego što stoji u prijedlogu komisije. Hvala Paolo na tvojim prijedlozima. E, naročito što se tiče područja primjene direktive, a mislim da trebamo e, detalje definirati nepoštene prakse. Jer neke od njih su transnacionalne i moramo bolje moći kontrolirati europske, e, velike europske nabavne lance i centre. Ne smijemo sve ovo ograničiti ipak na velike kupce, već na sve kupce. To bi moglo biti zanimljivo. I za kraj predlažem da se 32. amandman dopuni, 32. amandman izvjestitelja, koji e, bi govorio o kvarljivoj robi e, i da se tu uključe grožđe grožđe koje nije namijenjeno za stolno grožđe, već za proizvodnju vina. U tom smislu ću ja uložiti vrlo precizan amandman da kažem da e, se interinstitucionalnim ugovorom mogu odrediti rokovi plaćanja. Evo, hvala još jednom. Sada zastupnik Santuš. Hvala. I ja bih našem prijatelju Paulu Castru zahvalio na ovome izvješću. Ovo izvješće je rezultat velikog angažmana u interesu prego, u interesu poljoprivrednika i mislim da ovo područje primjene treba proširiti na sve i na ono što nisu namirnice i na kvarljive i nekvarljive proizvode. Dakle, to je vrlo važno Mislim da sve to e, ovaj tekst čini pozitivnim. 30% mlijeka se proizvodi na Azorima, a 40% sira i velika većina se šalje na kontinent gdje se stavlja na tržište, odnosno prodaje se velikim trgovačkim lancima. I pri tome jedna stvar posebno važna, to je da iznađemo mehanizme kako bi ojačali pregovaračku poziciju poljoprivrednika, prije svega kada govorimo o velikim trgovačkim lancima, jer tu je i ovisnost zbog zemljopisnih faktora i mislim da je zato jako važno ako se sada ta gospodarska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 opskrbni lanac će, ako dođe do pritužbi, odbiti jednostavno e, prihvatiti tu robu. Prema tome, tu će biti puno više žrtava nego ne samo jedna strana. I zbog toga je rekao izvjestitelj Kaputo da se na to moramo više fokusirati. A to će se odraziti naravno i ne samo na cijene od seoskog dobra koliko se proizvođaču plaća, nego će se naravno odraziti i na cijene na kraju konačne za potrošače u prodavaonicama. Stoga se na to treba obratiti pažnje network. Sì, no, io penso che mm, effettivamente il lavoro che stiamo facendo... Pa, mm, da, rad, eh, naš rad je važan zato što postoji iskustva sa nekim državama članicama i u Italiji prije nekoliko godina e, načinjen zakon e, kojim su se skratili rokovi plaćanja. Vrlo je važno da napredujemo. Slažem se sa svim što je rekao izvjestitelj i htio bih jednostavno naglasiti važnost onoga što je Paolo već naglasio, a to je da se proširi područje primjene i na veće poduzeća. Jutro smo već govorili koliko su važne utruge proizvođača. To je naročito važno na području e, povrtlača i voća koji su u Italiji zapravo time pogođeni. I e, mi bismo našom politikom trebali podržavati razvoj velikih poduzeća u tom sektoru, a nakon toga ćemo napraviti uredbu, odnosno direktivu e, kojim će e, se to riješiti. E, moramo nešto napraviti i vezano za pokvarljivu robu i e, da podržimo proizvodnju voća i povrća i onih poduzeća koji ne ulaze u kategoriju malih i srednjih poduzeća. Važno je to uđe u direktivu. Hvala. A sada gospođa Harens, izvolite. Biti ću kratka. Naravno, želim zahvaliti gospodinu Kastru i slažem se sa prethodnim govornicima koji su rekli da jamstva za obje strane opskrbnog lanca je ugovor, dakle države članice. A što se tiče sankcija, sankcije treba imati odvraćajući učinak. Isto tako trebalo bi imati i mjesta za praćenje cijena i nepoštenih trgovačkih praksi. Trebamo imati baze podataka kako bi oni koji provode ovu direktivu mogli unositi podatke. Mislim da u Španjolskoj imamo problem, imamo zakon o lancu opskrbe hranom, zatim je Europski sud presudio i tom presudom je e, sve cijeli taj zakon doveden u pitanje. Mislim da ova direktiva ne smije ići samo u jednom smjeru, dakle treba imati na umu i potrošače i kupce, jer nepoštenih trgovačkih praksi ima s obje strane i ponekad je doista zanimljivo promatrati kako obje strane se ponašaju. Hvala. A sada gospođa Aguilera, izvolite, imate jednu minutu. Kao što je i rekla gospođa... Mislite na gospođu McIntyre ili na mene? Na mene, u redu. Dakle, imam jedno pitanje. Mislim da je ovo pitanje Ovaj zakonodavni tekst su vrlo važni i usvajanje ovog teksta je odlučujuće. Zatim drugo pitanje, odnosno komentar. Mislim da izvješće kolege Kastra znatno poboljšava prijedlog Europske komisije. Tu se radi o pitanjima konkurentnosti, pravnom okviru, pravnim aspektima no, isto tako tu se govori ne samo o problemima, već i o gubicima. Mislim da to trebamo svakako spomenuti. Neki kolege su spomenuli gospodarsku ovisnost. Taj pojam bismo možda trebali konkretizirati jer sukladno direktivi nacionalna tijela ovdje raspolažu određenim mogućnostima pružanja potpore, no te mogućnosti se mogu i smanjiti. Dakle, potrebni su nam amandmani kako bi e, se ta mogućnost ovim tekstom ne bi dodatno ograničila. Hvala. A sada gospodin Rope, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih se pridružio čestitkama izvjestitelju. Mislim da je ovaj dokument doista vrlo važan. I mi već godinama čekamo na ovo zapravo, čekamo da napredak i napokon smo se pomaknuli. U mojoj državi, u Litvi, poljoprivrednici imaju vrlo malo ovlasti za pregovaranje. Zbog toga ih e, trgovci u biti iskorištavaju. Vrlo često prodaju svoje proizvode po puno preniskoj cijeni. I mislim da je mm, recimo jedna od velikih kvaliteta ovog dokumenta da se vidi kako bi eventualno farmeri mogli kompenzirati svoje gubitke. I mislim da bi trebali ta pravila, te propise prenijeti onda i na međunarodne sporazume jer sporazumi o slobodnoj trgovini su na kraju krajeva korisni i profitabilni samo za trgovce. A oni kad steknu zaradu i profit nabiju iz takvih ugovora, onda zapravo ne dijele taj tu dobit sa ostalima. Stoga mislim da se ova, ovi propisi trebaju proširiti na sva područja kako bi svi imali koristi iz toga. When someone Kad e, netko pokuša skočiti u daljinu, u dalj, onda naravno trči do one linije što može bliže do same linije odskoka i onda odatle se odbaci najjače što može. I zbog toga mislim da s vama može čestitati jer vi ste zaista došli do samog ruba te linije odskočne i to je već krajnje bilo vrijeme zapravo za to, zato što znamo da je upravo u tom trgovinskom lancu e, treba zaštititi naše farmere, naše proizvođače. I nadamo se da će ovo nekamo odvesti u tom smjeru, jer vidite, vjerujem da bi javna e, široka javnost kad ode recimo u samoposluge i velike centre onda se recimo dođe u situaciju da ne zna ko, od kojeg proizvoda proizvođač ima više. Ja sam uvjeren da bi recimo građanstvo i široka javnost puno više htjela i uvijek puno radije kupovala one proizvode kod kojih je proizvođač bolje tretiran ima više novaca za to što je napravio. Dakle, gdje je trgovac sa svojom manžom puno umjereniji. Prema tome, mislim da je ovo jako dobro napravljeno i nadam se da ćemo na kraju krajeva i s ovim postići malo više digniteta, sačuvat malo dostojanstva više za naše eh, proizvođače. Eh, Hvala. Vezano uz vaš komentar, dopustite da kažem da je u Poljskoj nezaposlenost pala i veliki trgovački lanci su naravno odmah reagirali i povećali cijene. Dakle, doista je potrebno vidjeti kako se poljoprivrednici mogu organizirati. Jednostavno ne možemo pobijediti u ovom ratu protiv trgovačkih lanaca. Gospodin Nicholson, izvolite. Uh, Hvala. Vrlo kratko. Čestitke Paulu, mislim da je odlično napravio posao. I kao što je već rekazano, ono što je, bih dodao je, već sam neko vrijeme zapravo insistirao na ovom dosjeu da se razriješi, ali mislim da je sad imamo pravu šansu, no moramo brzo raditi ako želimo to u ovom sazivu dovršiti i mi sasvim sigurno nećemo naš klub zastupnika tu ništa rastezati i otezati. Mislim da ovdje imamo pravu priliku nešto postići i stvarno u ovom mandatu barem nešto konkretno napraviti na čemu kasnije mogu drugi nadograđivati. Jer e, vidite, e, ako mi ne odvedemo stvar do kraja, onda će neko u nekom novom sazivu parlamenta morati de facto početi od početka raditi. Prema tome ovdje ovo je sad stvarno šansa da nešto dovršimo i stavimo kao temelj za budućnost. podstava do Ovo je bila odlična zaključna riječ. Dakle, potrebno je postaviti temelje kako bi ovaj sektor imao bolju budućnost. A sada bih zamolio predstavnika komisije da uzme riječ na 10 minuta. Ovo očito nije moj dan danas. Mi govorimo ovdje o nepoštenim trgovinskim praksama i ja naravno prihvaćam da je Paolo de Castro sa svojim velikim iskustvom bio je bivši ministar poljoprivrede, da je on proizveo dobar dokument. Međutim, ono što me brine je da će to zapravo e, se sukobiti sa onim što mi već činimo već u Velikoj Britaniji. Vidite, recimo, proizvođači e, e, prave svoje mm, proizvode i onda onda ih daju trgovinske mreže anonimno, ne označavaju ih da bi se vidjelo ka šta će se zapravo proizvesti i po kojim uvjetima će se prodati. Dakle, vidite, tu neko mora biti jako hrabar koji bi morao recimo jednog velikog e, prodavača na malo, malo prodajni lanac odvesti na sud u Evropske unije. Jer na taj način se recimo veliki lanci prave svoje kućne marke da de facto od proizvoda koji su vrlo povoljno zbog različitih pritisaka kupili, onda ih bez ikakvih oznaka prodaju kao svoju kućnu marku. Prema tome, da bi se tome usprotivili, netko bi morao biti jako, jako hrabar. Meni se čini da krene s tim, tom tužbom pred Europskim sudom. Da, možda je dobro što smo ovdje zapravo podržali izvješće gospodina De Castro, možda neke stvari idu izvan toga, ali sada svakako naš direktor iz e, glavne uprave ima riječ. Hvala, ja bih se pridružio čestitkama gospodinu De Castro, mislim da je jako brzo odradio posao na vrlo kompliciranom predmetu dosjeu. I upravo je to ono što je parlament htio učiniti, ali to smo i mi htjeli. Htjeli smo postići sporazum, ako je to moguće, do kraja ovog saziva parlamenta i da on stupi napokon na snagu jer mislimo da je to nada sve važno. Sada da se vratimo na prijedlog komisije. On se zapravo bazira na vrlo za nekompletnoj procjeni učinka. Jer moram reći da smo mi gledali, jako puno papira tu prikupili, ali ova procjena učinka je na koncu kako god bila ipak podržala naš prijedlog. A sad moramo osigurati da sve ono što je u prijedlogu sadržano E, se primjeni da onda se i to procjeni kako bi imali barem jasnu situaciju o tome što se onda događa na terenu. Prijedlog kojeg je komisija dala je prijedlog za direktivu i to iz vrlo očitih razloga. Imamo čitavu gomilu zakonodavstva i gomilu propisa koji su na snazi u nacionalnim zakonima. Inače, ovaj pravni akcija se odnosi zapravo na privatno pravo, a to je naime privatni odnosi e, ugovorni između različitih e, ugovornih privatnih strana u zemljama, dakle prodavača, e, distributera i samih proizvođača. I tu moramo biti jako pažljivi jer kad mi zadiremo privatno pravo neko, ne možemo ići sa nekim prevelikim obavezama. Naravno, i ne možemo to nametati baš sve, ali ovdje imamo uz primjenu subsidijarnosti kao ka čim je u obliku direktive prepuštamo zemljama članicama da svaka po svojim mogućnostima i potrebama to pretopi u svoje nacionalno zakonodavstvo i da se pri pritom usklađuje s onim što može i treba u svojoj zemlji. Jer vidite, tu su recimo jedno područje gdje e, međunarodno i europsko pravo de facto bi ne smije doći u koliziju sa nacionalnim odredbama i općenito sa pravima svake individue jer bi moglo doći do velikih problema. Inače, u izvješću ima čitav niz stvari koje nam je izvjestitelj ovdje spredočio, kojima se mi isto bavimo i sad ih još propitujemo i pokušavamo vidjeti što je iza toga. Stoga mi je u ovom trenutku možda prerano da vam dam nekakve e, završne komentare i konačne procjene. Ali o nekim pitanji, kod nekih pitanja, da vam odmah kažem, imamo i problema, malo smo zabrinuti jer mislimo da stvari idu dalje no što bi mi mislili da je opravdano na temelju ili da je moguće na temelju procjene učinka koju smo mi proveli. To je dakle ona prva stvar gdje nam treba pomalo razjašnjenja. Prvo dakle gdje nam treba razjašnjati je ovo koje su vam ovo novo pravilo za 360 dana za proizvode koji mogu zastarjeti. Jer ako vi uvedete 30 dana rok, onda je 60 dana rok potpuno nepotreban za kvarnu robu. A šta bi to značilo? Amandman zapravo smanjuje zaštitu proizvođača u odnosu na ono što je komisija predložila de facto razvodnjuje se stvar. Zatim imamo različitih izuzetaka koji se odnose za zadruge ili različite organizacije proizvođača. Nisam siguran da je dobro smanjiti zaštitu proizvođača u tom kontekstu, barem je to recimo prvi zaključak koji bi mi izvukli iz ovog amandmana. Zatim, ima tu nešto o trećim zemljama i onom što bi recimo natjeralo zemlje članice da primjenjuju naše propise ekstrateritorijalno, dakle zbog sporazuma s trećim zemljama, da to primjenjuju trećim zemljama. To je naime uvijek ono pitanje kako bi zemlje članice uopće provele i nametnule, provele je kratko jasno odluke kod kupaca koji su smješteni u trećim zemljama kako bi oni naše propise nametnuli tem kupcama u trećim zemljama. To je jako teško pitanje i upozoravam da ne idemo dalje u tom smjeru, jer to mi ne možemo napraviti. Zatim, čini se da smo još nešto iz uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta prenijeli u ovo, ali to je recimo pravo proizvođača odnosno farmera da traže pisane ugovore. To je jednostavno transponirano. Mi iskreno ne vidimo da je to potrebno raditi jer to već postoje ta obveza prema tome uredbi, prema tome čemu to trpati još u direktivu, a to bi onda zemlje članice morale pretočiti u nacionalno zakon, a to bi onda išlo na kraju krajeva protiv onih e, onoga da je europsko evropsko pravo uredbe da se obvezujuće primjenjuje jedan na jedan na svim zemljama članicama a mi to ne želimo dovoditi u pitanje. Zašto to onda tu još u direktivu trpa da se još prevede u nacionalni zakon? Nepotrebno, kad već stoji u, uredbi. A zatim pitanje ono što je gospodin Egnju pitao, recimo povjerljive pritužbe. Što onda s time činiti? To je sadržano u prijedlogu direktive i vlasti koje trebaju to provesti imale bi mogućnost da se na, s time bave na povjerljivi način i na taj način da zaštite proizvođača od svih mogućih situacija koje je tu gospodin Egnju insinuirao. A zatim, mislim da ima dosta toga što treba još analizirati, detaljno proučiti da vidimo kako bi u praksi djelovalo. Zatim, pitanje je proširenja, tu je predlaže se da se proširi područje primjene. Neki su čak tražili da se bitno proširi područje primjene. I to moramo još istražiti i vidjeti što se točno traži u izvješću parlamenta. Ali, s druge strane, bih ovdje spomenuo nešto što nas je zapravo vodilo kad smo, e, što nam je ko vodilo pri pisanju ovog prijedloga, a to je pravna osnova iz članka 43. stavak 1. ugovora, to je općenito poljoprivredna pravna osnova. I ona može zapravo povezati s jedne strane poljoprivredne aktivnosti, ono što sam proizvođač radi, seljak na terenu, i drugo, sve one dionike i aktere koje uključujemo u ovaj lanac o kojem raspravljamo, trgovinske. E sad, tu postoji rizik kod tog povećanja, povezivanja, postoji rizik da članak 43. više ne bude dovoljna pravna osnova. I mislim da ako se ova direktiva usvoji prije nego što stupi na snagu, bit će svakako još predmetom jedne pravne revizije, jer se mora testirati da je ona doista primjenjiva i da je kompletno pravno valjana. Što znači da ćemo morati svakako još jedan puta provjeriti, bez obzira šta s čim povežemo i koga utrpamo taj lanac, još pravnu osnovu da vidimo da li ona sve pokriva. Jer stvar mora biti naravno čista. Zatim mislim da je gospođa Herande spominjala Europski sud. I slučaj koji nije bio zapravo vezan za E, trgovinske prakse vezane e, poslovni subjekt s poslovnim subjektom, nego poslovni subjekt prema potrošaču. Vidite, u ovom trenutku trebamo tek vidjeti u kojoj mjeri je relevantna ta presuda oko Europskog suda o kojoj ste govorili za ovaj dosije. I nismo još sigurni da li treba bilo šta u direktivi mijenjati zbog te presude i njenih eventualnih posljedica. Jer mi smo ovdje u, na području odnosa e, gospodarski subjekt prema gospodarskom subjektu, a ne gospodarski subjekt prema nekom privatnom licu ili potrošaču konkretno. Nadalje, podsjećam vas na potrebu da je potrebno dakle zadržati ovo sve u nekakvom razumnom obliku kako bi osigurali da ne ne idemo šire od onog što nam pravna osnova koju imamo omogućuje i dozvoljava. I drugo, da se ne bismo zapravo sukobljavali na jedan nepropisan i zapravo neprimjeren način sa pravnim propisima koji su nas snazi u zemljama članicama. I to je, dakle, ne smijemo doći u koliziju normi. I to je zapravo moj e, dojam glavni iz ovog. Jer nemojmo zaboraviti da zemlje članice jako budno prate u kojoj mjeri je ova direktiva kompatibilna sa onim što je kod njih već na snazi od propisa. Tako da to vam kažem i zato da ne bismo došli u te, zapali u te probleme, jer što veći problemi što se više u to zapetljamo, to će nam više vremena trebati, naravno da ćemo onda probiti granice ovog saziva, vremenski gledano, i da nećemo stići u ovom sazivu parlamenta to obaviti, a to želimo izbjeći. Zahvaljujem gospodinu ravnatelju. Vi ste spomenuli određene zabrinutosti koje svakako mogu dijeliti s vama. Ja puno razgovaram sa predstavnicima trgovačkih lanaca i oni su jasno rekli da ako pretjerate mi ćemo naći sredstva kako bi zaobišli te propise. Oni već rade na takvim strategijama. Stoga sada moramo moći načiniti tu Pagu i povezati jednu i drugu stranu. Dakle, potrebno nam je posredovanje, ali isto tako je potreban i dijalog. Dakle, u lancu opskrbe hranom do sada nije postojao dijalog, kao da se nisu razmjenjivali argumenti. No, takav dijalog je nužno potreban Europski parlament i nacionalna tijela. Svi oni se moraju založiti za jačanje tog dijaloga jer samo tako ćemo biti sigurni da će i odlučujući akteri e, poslušati te argumente. Izvijestite, izvolite. Hvala lijepa. Hvala svima koji su se javili za riječ. Naglašavam još jednom koliko su rokovi važni, odnosno kratki i zato vas molim da smanjite broj amandmana. Kao što ste čuli, već smo sada to prekoračili mislim da treba jasno se vezivati za pravnu utemeljenost između ostalog jer bi to dovelo u pitanje sam tekst ako pre, e, to prekoračimo. Ali kao što su rekli kolege Klara i Jim, hvala im lijepa. Želimo apsolutno završiti ovo do kraja ovog saziva. Ali molim vas još jednom pomno pročitajte tekste. Preveden je na sve jezike i mnoge stvari koje su kolege spomenule već u tekstu postoje. Dobro to pročitajte, molim vas, jer će to e, uvelike olakšati sav rad na amandmanima. Naravno, želimo ići na korak unatrag i tu kažem e, ravnoteđu komisije ne mi želimo ostati u okviru onih 30 dana ali 30 dana neki smatraju da je kraj mjeseca u kojem se to fakturira. I ne želimo da ova direktiva previše zadire u nacionalne e, zakone. Jer mi smo shvatili to s obzirom na te e, rokove i zato bi bilo jako dobro da se to način i za vrijeme trijaloga do kraja godine će nam samo to omogućiti da se ovo završi prije kraja ovog parlamentarnog saziva. Hvala. Życzymy powodzenia. I to jest podsumowanie. Życzymy powodzenia. povodzenja. Hvala, želimo vam svako dobro. Tego do piątku, do godziny. Dakle, do petka u 13 sati možete podnijeti amandmane. Gospodin Nikolson. Vrlo kratko jutros smo But I always, so I also believe... Koordinatori dobivaju dulje vrijeme za razgovor, odnosno izvjestitelji u sjeni, oprostite, krivo sam se izrazio što sam sada htio reći. E, kada nisam izvjestitelj u sjeni, e, zadovoljan sam i sa jednom minutom i pokušavam se podvrnuti tome što je više moguće ali e, gospođa Menkintar je izvjestiteljica u sjeni i treba joj više vremena kao i svim drugim izvjestiteljima u sjeni. Vrlo je važno da e, i izvjestitelji u sjeni imaju prava na ovom odboru i da imaju više vremena jer je to vrlo važno bez obzira iz kojeg kluba zastupnika dolaze. Jer je važno da se vide i da mogu izložiti stavovi izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni Gospodine predsjedniče odbora, vi izvrsno predsjedavate. Vaš posao je težak, morate eh, voditi računa o vremenu. Nemojte ovo shvatiti kao kritiku, ali zaista vas molim da u najvećoj mogućoj mjeri, ako je potrebno, izvijestite, izvijestite u sjeni, dobije ono malo više vremena ako trebaju. Da, to je opravdan komentar koji bih i sam zaželio. No što se tiče gospođe Katajnan i Mekentaira, mi se dogodila greška. Želim se ispričati. A sada gospodin Egnju, izvolite. Um, da, jutro ste, predsjedniče, pokušali dati ljudima malo više vremena onima koji su bili i izvjestili u sjeni a e, neki su to porabili, Neki su govorili 7 minuta. Ja mislim da bi 3 minute trebale biti dovoljne. Jutro ste pokušali postupiti na taj način da date više vremena, ali e, kolege su vas iznevjerile. Eh, una cuestión. A mí me parece bien. Hvala. Evo imam samo jedno pitanje. Mislim da je jako dobro da je izvjestiteljica i izvjestiteljica u sjeni sada imala dovoljno vremena, ali potrebni su nam i općeniti kriteriji. Ponekad izvjestitelji dobiju više vremena, ponekad ne, ali trebalo bi postojati općenito pravilo. Hvala. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Zahvaljujem. Uvijek učimo nove stvari, ali ovaj saziv uskoro ističe, tako je to. A sada slijedi iduća točka dnevnog reda. Naime, radi se o razmjeni gledišta o proračunu. Potpredsjednik parlamenta koji je htio govoriti vezano uz ovu točku. Nažalost, nije mogao doći, ali zato će gospođa Herans Garcia dobiti riječ i predstaviti ovu temu. Tako je, gospodine predsjedavajući, gospodin Valkarsel nažalost nije mogao doći i zamolio me da u njegovo ime predstavim opći proračun. Dakle, kao što sam već rekla, gospodin Valkar Sel me zamolio da govorimo njegovo ime i da vas uvedem u ovaj dokument. Dakle, tek se bavi najvažnijim pitanjima općeg proračuna za iduću financijsku godinu i tu je 60 milijardi obveza za 57,8% plaćanja svih e, izdataka iz proračuna iduće godine Gospodin eh, Valkar Sel smatra da obveze eh, za proizvođače treba povećati prije svega kada reći o poču i povrću. Doduše ne postoje proračunske stavke kada reći o ruskom vetu, iako postoje sektori koji su pogođeni negativnim utjecajem embarga. Dakle, ta tema će imati negativnog utjecaja na mnoge sektore u, priro, poljoprivrede, ali i stočarstvu. No, postoje i pozitivne vijesti, primjerice povećanje sredstava koja je predložila Europska komisija kada je riječ o e, programima, različitim programima poticanja i mislim da bi trebali poraditi još na pitanju zdrave prehrane i tu je proračun također prilagođen kada se radi o školskim programima podjele voća, povrća i mlijeka, jer e, trenutačno još nismo postigli e, gornju granicu 250 milijuna eura. Gospodin Valkarsel je također rekao da je potrebno staviti dovoljno sredstava na raspolaganje za posej i područje inovacija. Dakle, potrebno je osigurati dostatna financijska sredstva, sredstva iz obzora 2020. I na koncu potpredsjednik Valkarsel upućuje na to da je došlo do povećanja obveza kada je riječ o suzbijanju bolesti bilja i životinja. Gospodin Sel se već sada veseli vašim amandmanima i predlazima i e, siguran je da će to poboljšati tekst i želim vam se zahvaliti. Katainen. No, Gluanek, sorry. Pa- ne. Predsjedavajući se ispravlja. Prvo izvjestiteljica u sjeni gospođa Mora. Tasapainoisesta lausuntoluonnoksesta. Olen raportojan kanssa samaa mieltä. Da, ja bih htio reći da je ovo vrlo uravnotežen prijedlog, ali E, šteta je što Europska komisija nije produžila ove mjere, što potpore su e, produžile mjere vezane zbog sankcija Rusije, a e, prestalo smo prošle godine s mliječnim proizvodima, a mi smo desetljećima trgovali s Rusijom i u tom slučaju se jako osjećaju posljedica, jer taj problem još nije riješen. Finski mljekarski sektor nije se oporavio od gubitaka i ima loše cijene nego ostatak Europe. U početku e, se e, su ove mjere omogućile da budu izvjesne tampon zonu i malo pomalo su se e, se uspjelo usporiti pad cijena, što sada više nije slučaj. E, postoje naravno i problem vezan za skladištenje, a e, tržište mlijekom se također zbog suša e, bio uzburkao. I svakako moramo pomoći onim kolegama, onim poljoprivrednicima koji imaju jako puno problema zbog ovoga. Gospođa Karin Glonek Mujral. Hvala lijepa. Hvala. E, Zamola bih kolegicu dakle, da zahvali gospodinu Valkarselu na vrlo dobrom radu. Svima je drago da se proračun lagano povećao za 2019. godinu u odnosu na ovu godinu, ali moramo paziti, paziti da nema zastoja e, za, u okviru ovog višegodišnjeg financijskog zakonskog okvira jer to je jako loše za poljoprivrednike. Iako je općenito situacija dobra, zaista je velika šteta da se smanjuje proračun za poljoprivredu. Znamo da poljoprivrednici i dalje trpe štetne posljedice zbog ruskog embarga. I iz tog razloga bi bilo vrlo važno da se mjere kompenzacija produže. Žao mi je također e, zbog smanjenja od 33 milijuna eura e, za vezane potpore da je to potvrđeno. Naime, te potpore su izuzetno važne za uzgoj i isto tako za različite kulture koje su dobre za okoliš kao što su biljni proteini. Isto tako potrebno je da javne tijela daju potporu. Moramo omogućiti poljoprivrednicima da napreduju svojim praksama i njihov ekonomski model mora e, se e, podržati i treba imati jedan vrlo jaki i dobar proračun. Hvala. Gospodin Buda ima riječ. Hvala lijepa. Evo, pozvat ću se samo na šestu točku koja se bavi mladim poljoprivrednicima. Svi mi želimo da što više mladih ljudi e, ide e, na selo i postaju poljoprivrednici. Međutim, moramo raspravljati o tome koliko je to održivo jer nije dovoljno da se netko nastani u ruralnom području. Toj osobi treba dati mogućnost da tamo dugo i ostane. Mi govorimo samo o prvoj fazi, a to je da se netko nastani kao mladi poljoprivrednik. Ne govorimo o tome koliko su te nove e, nova gospodarstva održiva. Zastupnik Egnju. Neće vas čuditi da me prvi paragraf ovom mišljenju jako brine kad se govori o važnoj ulici koji igra ruralni razvoj u mnogim stvarima, uključujući i borbu protiv klimatskih promjena. To se stalno vraća. E, jednostavno poljoprivrednica kaže dobit ćete novac ako promijenite vrijeme koje vlada u svijetu ili ako ga poboljšate. To vidite i u mom izvješću što o tome mislim i mislim da se ovakvim stvarima treba prestati. Hvala. Zahvaljujem. To će biti doista teško. Takav je politički smjer kojim smo krenuli, ali i znanstveni dokazi idu u tom smjeru. A sada ću zamoliti predstavnika Europske komisije da uzme riječ. Izvolite. Uh, Hvala lijepo. Ja ću se ograničiti zapravo samo na kritike koje su iznesene, a ne baš na prezentaciju čitavog prijedloga. Dakle, prvo, prva stvar koju je baš čitav niz vas spominjao, to je bio ruski embargo. Nije bilo nikakvih eh, zapravo odredaba u proračunu 2019. za ruski embargom. I ništa nismo tu predvidjeli. Vi znate da je na početku se brzo reagiralo i bilo je nužno i potrebno intervenirati na tržištima koje su bila najžešće pogođena ruskim embargom, a posebno za sektor voća i povrća. Ali nemamo više indikacija da postoje neke još velike posljedice na na tom, se, tom sektoru. Naime, taj sektor je uspješno e, se izvukao i našao je alternativna mjesta izvoza za svoje proizvode, tako da je trenutno dobro stanje u ovom času na tom sektoru i zbog toga nema zapravo uopće potrebe da na tom tržištu, tom sektoru e, mi interveniramo. A već sam rekao prije, mi iz dana u dan pratimo situaciju na svim tržištima poljoprivrednih proizvoda i ako se na bilo kojem tržištu dogodi nešto što bi zahtijevalo ili opravdavalo intervenciju i to nekim instrumentom koji se primjenjuje u krizama, onda će naravno komisija djelovati ili tako što će napraviti e, izmjenu proračuna, nacrta proračuna i spremit će se na intervenciju ali mora postojati razlog, opravdani razlog za takvu intervenciju. Mi ne možemo jednostavno nastavljati s jednom mjeru koja je o kojoj su odluka donesena prije četiri godine i više nema racionalnih ni razloga, nema, nema nikakvog opravdanja da se to nastavi. To je recimo kod voća i povrća. Malo me iznenadilo, moram reći, da su kolege sad otvorili opet pitanje sa mlijeka jer mi trenutno imamo relativno zadovoljavajuću situaciju u sektoru mlijeka, pogotovo zato što je recimo proizvodna cijena mlijeka u Finskoj spada među najviše u Europi. I mislim da tu nemamo nikakvu, nemamo isto tako nikakvu potrebu za specifičnim mjerama. Ništa to ne može uopće opravdati. Zatim spomenuli ste intervenciju za mlijeko u prahu i to obrano mlijeko u prahu. Mi znamo da je bilo vrijeme prije nekoliko godina kada je komisija odlučila intervenirati jer je bila kriza na, na tom, tom sektoru. Mi smo otkupili velike količine tog mlijeka u prahu, obranog mlijeka u prahu i sad je zapravo čak došla i situacija da neke dijelove tih količina polako ispuštamo i stavljamo na tržište i to je zapravo jedan gubitak koji smo imali koji će sada se ovo što tu budemo zaradili ići u proračun 2019. Ali svakako je to bila jedna interventna mjera tada koja je nužno potrebna. Mi nećemo s njom nastaviti jer više nije potrebna. Zatim, što se tiče povećanja izravnih plaćanja koje ste spomenuli za vezane potpore – u realnim uvjetima to zapravo nisu povećanja nego što se dogodilo. Tri zemlje članice su odlučile izvršiti e, samo parcijalne transfere iz prvog stupa e, u ruralni razvoj i to je bilo namijenjeno za izravno plaćanje. I to su bile Francuska, Nizozemska i još jedna zemlja kojima su odlučile to jednostavno transferirati. To je E, to je taj razlog zašto vam se čini da je to naoko je došlo do povećanja. De facto nije bilo nikakvog povećanja izdvajanja u proračun, nego su jednostavno prebacili stvar u drugi stup. I na kraju, u odnosu na mlade poljoprivrednike, tu nije došlo ni do kakvog smanjenja po našem mišljenju. Mi sve proračunske izračune temeljimo na brojkama koje dobivamo i podacima od zemalja članica. I kao što znate, to je Eh, ako mladi farmeri, oni mladi poljoprivrednici na dobrovoljnoj bazi uzimaju, usisavaju, povlače ta sredstva. Ako oni to ne žele, onda nema ni potrebe za sredstvima. Prema tome, ako nema rashoda i nema potreba, nema ni proračuna i to je stvar onda o kojoj će odlučiti zemlje članica, a do sada nije bilo više zahtjeva. E, pa- Hvala vam. A sada u ime izvjestitelja, odnosno njegove zamjenice, odnosno zamolio bih e, zamjenicu izvjestitelja da nam kaže do kad možemo podnijeti amandmane, do kad je rok. Dakle, do petka u 13 sati možete podnijeti amandmane koje ćemo proslijediti izvjestitelju, a sada bih se još ukratko nadovezao na ono što je rekao predstavnik Europske komisije. Dakle, mlijeko u prahu je svakako nešto što bi nas trebalo zabrinjavati. Ja želim, ne želim sad otvoriti raspravu o tome, vi ste se kratko dotaknuli teme, ali mislim da je to vrlo važno reći jer to se radi o 50% tržišta mlijeka. Dobro, time smo završili ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u današnjoj raspravi. Ja sada slijedi 16. točka dnevnog reda, to je odobrenje preporuka koordinatora odbora Agari. Svi ste ih dobili u pisanom obliku, čini se da nema nikakvih komentara. Time nam preostaje samo, mi preostaje samo da se zahvalim na današnjem intenzivnom na današnjoj intenzivnoj raspravi prije ljetne stanke. Želim svima ugodno ljeto i molim vas da ne zaboravite poslati što prije svoje ideje, svoje komentare izvjestitelju i prije ljetne stanke. Nemojte čekati do zadnjeg trenutka, nego djelujte brzo i odmah. Zahvaljujem se svima i prevoditeljima, te želim svima ugodno ljeto, lijep godišnji odmor, jer ovo je zadnji sastanak prije ljetne stanke, a posebno gospođi Erens Garcia želim puno uspjeha jer ona će imati radno ljeto. I doista sam ponosan da završavamo 37 minuta ranije nego što je to predviđeno. Puno hvala.